Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann beginnen wir heute. Dobar dan, dragi kolege. E, da sada usvojimo dnevni red. Čini se da nitko nema primjedbe. Prema tome usvojen je. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, priopćenja predsjednika. Općenito uzevši, e, moram vam reći dakle, da se naš sastanak e, prenosi putem interneta. Molim vas, pazite, možda će čak netko to i gledati i saznati što se događa na sastanku našeg odbora. Vidjeli ste e, naše korespondenciju koju imamo u dosjejima i ako želite više informacija onda možete obratiti tajništvu. Čini se da danas sastanku trebaju prisutstvovati i e, jedno izaslanstvo sa Zelenorskog otočja. E, međutim za sada još nisu tu pa ćemo ih kasnije pozdraviti. Nadalje, e, jedno naše izaslanstvo otišlo je u Ukrajinu. Išli smo tamo kako bismo shvatili što se događa s makrofinancijskom pomoći. Radi se o 2,3 e, milijarde eura i carinskim povlasticama. Moram reći da je tamo situacija prilično nestabilna, naročito kada se radi o domaćoj potražnji. Strukturno gledano bavi se pitanjima korupcije, bori se protiv korupcije i imaju odjeljenje za borbu protiv korupcije. Na čelu tog odjeljenja nalazi se novi šef. E, pokušavaju također na strukturni način e, obučiti e, odvjetnike koji će se baviti pitanjima borbe protiv korupcije. Razgovarali smo s mnogim važnim dionicima u Ukrajini o tome i time ćemo se sasvim sigurno više baviti naročito od 1. siječnja 2016. godine kada stupi na snagu sveobuhvatni e, sporazum o trgovini e, i možemo očekivati da Rusija reagira. Osim toga, Europska unija potpisala sporazum o olakšavanju e, trgovine. Do toga je došlo nakon odluke što je parlament donio 9. rujna. Nadalje, jedna od naših delegacija bila je na sastanku foruma Svjetske trgovinske organizacije. E, tom smo prilikom otvoreno razgovarali s kolegama o pitanjima trgovine. Dakle, razgovarali smo o tome sa stručnjacima iz tog područja. Europska unija ima sada novog veleposlanika u Ženevi pri VTO-u. usprkos svega toga nemam, nismo baš optimistični po pitanju rezultata e, ministarskog sastanka zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije. Mnogo toga još treba napraviti kako bi, smo to, e, kako bi to bilo uspješno. I zaključno e, mislim da imamo nešto pozitivno za reći, a to nas veže za jednu drugu temu na dnevnom redu, Radi se o tome da pregovori s Tunisom su započeli pregovori o sporazumu o partnerstvu i suradnji. Mislimo da nakon arapskog proljeća je to zapravo najbitniji pristup koji možemo imati kako bi došlo do podsticanja održivog razvoja. E, točka e, broj 3 je više informativne prirode. Na sastanku e, koordinatora odlučili smo se za raspored sastanaka za 2016. godinu, dakle možete ga naći u vašim dosjejima i to je sada javno informacija. E, točka broj četiri vezano za ono što sam malo prije rekao o Tunisu. Potrebno je izmijeniti trgovačke politike, trgovačke politike Europske unije. Raspravili smo o tome s Pascalom Lamijem, a i sa menom Himinijem smo govorili. On je zamjenik e, predsjedavajućeg OECD-a. A e Istovremeno želim odmah pozdraviti Wernera Hoera koji će nam danas ovdje govoriti u ime Europske investicijske banke. Moramo se baviti dakle tim najvećim izazovom vezanim e, u ovo vrijeme koje su migracije. Prema tome pitanje razvoja u Africi je jako važno. Duboko sam uvjeren da su migracije i izazovi koji to predstavljaju nešto s čime se nećemo moći nositi ne budemo li promijenili politiku trgovine i ulaganja kako bismo ojačali zemlje u Aziji i Africi. U tom kontekstu ulaganja su naravno ključna. Možda e, najvažnija e, instrument koji imamo u tom smislu e, u Europskoj uniji je upravo Europska investicijska banka. A njezin predsjednik, gospodin Hoyer, sudjelovao je u razradi mnogih ekonomskih kako i, tako i političkih pitanja i um, obnašao je razne dužnosti od toga što je bio državni tajnik u Njemačkoj. A Europska investicijska banka igra važnu ulogu po pitanju izravnih stranih ulaganja, te bi možda mogla igrati potencijalno važne uloge u okviru strategije za trgovinu koju je Europska komisija jučer usvojila. Gospođa Malmström će nam danas malo kasnije govoriti o tome. Gospodine Hoyer, srdačno vas pozdravljam i odmah vam dajem riječ kako biste nam govorili o vanjskim prioritetima Europske investicijske banke, naročito kad se radi o jačanju ekonomskih razvoja E, i i e, posjecanja malih i srednjih poduzeća. Dobar dan, oprostite nam e, i gospodo, preći ću na e, engleski jezik, mi se ovdje za ovim stolom razumijemo, međutim možda neki iz tajništva bi teže pratili ovo što ćemo reći. Dakle, Europski parlament i Europska investicijska banka surađuju, ali tu suradnju treba proširiti. Kada gledamo na to koji su se događaj odvijali, naročito od početka e, drugog, odnosno trećeg e, tromjesečja e, ove godine, od sastanka u Adisabebi Abebi, sastanka o održivom razvoju Ujedinjenih naroda u New Yorku, godišnjeg sastanka e, u koji se održao u Limi ovog tjedna, godišnjeg sastanka mf a kao i e, sastanka koji će se e, održati u Parizu o klimatskim promjenama i gdje moramo polučiti uspjeh. Dakle, radi se o slijedu sastanaka. Moram reći da je pozitivno uočiti da barem e, za vrijeme e, sastanka o održavim milenijskim razvojima, njim ciljevima, e, u Njujorku moram reći da u posljednjih 25 godina od kako ja sudjelujem na tim sastancima, prvi puta vidim holistički pristup rješavanju problema. Problema ima mnogo borbe protiv siromaštva, pitanja opskrbe vodom, e, dakle pitanja svježe pitke vode kao i pitanja otpadnih voda, zatim imamo pitanja migracije koje su se pojavile i isto tako klimatske promjene. Do sada su se Ujedinjenim narodima svi ti problemi pokušavali rješavati posebno, a sada po prvi puta se e, pristupa tome holistički. Što znači da će Europska unija morati biti u prvim redovima za rješavanje tih problema, a e, Europska investicijska banka kao financijska ruka Europske unije također. Sljedeće godine zajedno s državama članicama Europske unije morat ćete odlučiti o srednjoračnoj e, reviziji mandata Europske investicijske banke i dati nam smjernice o tome kako e, da djelujemo u preostalom dijelu višegodišnjeg financijskog okvira. E, jer u E, Europskoj uniji i načinu na koji smo se sada usmjerili neki mogu potpasti pod e, u, problema. I isto tako morat ćemo se osvrnuti na situaciju izvan Europske unije i našeg utjecaja tamo, a krajem izlaganja e, morat ću nešto reći o Ukrajini. Najprije o makroekonomskoj situaciji. Vi ove situacije dobro poznajete. što se dogodilo u Limi preko vikenda? E, tržišta u e, nastajanju sada su u slabijoj situaciji i to će se svakako odraziti na Europu sa strukturne perspektive. Spori rast, niska stopa inflacije koja se očekuje, sve e, to je e, sve to nas zabrinjava. Mogući gospodarski rast u Europi i dalje je nizak zbog toga što ima mnogi lošije kvalifikacije i ja smatram da se tome ne obraća dovoljna pažnja. A ima i drugih razloga. Imamo stalno fragmentiranje financijskog e, tržišta, tržišta rada i tržišta energentima. Drugim riječima, ono što je potrebno je da se stalno pokušavaju riješa, e, završiti e, i produbljivati napori za završavanje internog tržišta. E, Europa ima veliko unutarnje tržište, a moramo podržati razvoj i smanjiti, odnosno povećati otpornost na šokove. To znači da trebamo jačati zajedničko tržište kapitala, moramo spriječiti daljnje fragmentiranje tržišta. Zatim e, trebamo raditi na razvijanju e, mreža, e, prometnih mreža i energetskih mreža. I također moramo koristiti fiskalni prostor kako bismo podržali unutrašnju pot dražnju i rast. Sve to zapravo je i dovelo do toga da se izradi Junkerov plan. Taj plan zasniva se na činjenici da već osam godina nemamo dovoljnih ulaganja u Europi. Od 2007. godine smanjilo se za 20 smanjila se sopa ulaganje koja je ostala na toj razini. Dakle, osam godina se relativno malo ulaže, a vrlo je lako shvatiti što to znači za kapital. Praktički već dva desetljeća zaista nema dovoljno inovacija. Naša je potrošnja na svim razinama, dakle u Europi za istraživanje, razvoj, pa čak i za osnovno, dakle temeljno obrazovanje pala o manje od 1,5-1,8 posto BDP-a što je puno manje nego li e, u zemljama Azije i Sjeverne Amerike. Sve to kombinirano uzrokuje puno manju konkurentnost e, Europske unije. I time se moramo pozabaviti. E, Europska investicijska banka i naša filijala Europski investicijski fond aktivni su na svim tim planovima i pokušavaju investirati kako bismo ostvarili veću socijalnu i ekonomsku koheziju. E, znate da je po prvi puta nakon puno godina, prije tri godine, banka dobila povećanje kapitala. E, možemo sada testirati instrumente i u kontekstu Junckerovog plana. E, Obavijestit ću vas e, da je povećanje kapitala, što je čitava jedna pustolovina, da smo ušli u to, e, sto milijardi eura u tri godine. To smo dakle morali obećati da ćemo poveć, ostvariti, a e, ja vam mogu reći da smo to ostvarili u ožujku ove godine, iako rok istječe krajem prosinca. Dakle, mi smo kao banka ostvarili taj cilj i vrlo smo optimistični da ćemo ostvariti taj dio Junkerova plana, koji je naravno usmjeren drugačijoj vrsti ulaganja, međutim, a ovo je više e, nešto što zanima vas kao kolege koji se bavite međunarodnom trgovinom. Dodatne e, na sredstva e, koje smo e, dobili jesu korištena za Europsku uniju za vanjsku trgovinu i to u različitim područjima od 77 milijardi zajmova u eurima preko 7 milijardi je išlo van Europske unije to je naše neposredno susjedstvo, dakle Tunis nam je vrlo jak partner za azijske zemlje, Latinsku Ameriku i države AKP-a to je e, vrlo važna potrška europskim vanjskim politikama i nadamo se da ćemo to povećati e, za više od 10%, dakle će iznositi budući zajmovi koje ćemo davati u sljedećim godinama. Moram otvoreno reći da računam na vašu potporu u tom smislu. Jer mi sada e, dajemo oko 10% svega, svih naših zajmova e, za treće zemlje, međutim to više nije dovoljno s obzirom na sve potrebe e, klimatske promjene, migracije, održave i razvoj i e, milenijski razvojni ciljevi. A prilikom svakog posjeta predsjednika Tuska, predsjednika Junckera Junkera ili pa gospođe Mogherini oni svaki puta kada se vrate e, s posjeta e, ili s putovanja nekoj od tih zemalja, oni odmah dolaze sa zahtjevima pred Europsku investicijsku banku. Mi dakle e, moramo raditi barem kako bismo ostvarili milenijske ciljeve razvoja, ciljeve vezane za klimatske promjene i za vanjsku trgovinu. To nas dovodi i do energetskih, odnosno prometnih veza e, sa susjednim zemljama. E, mi se nadamo da ćemo pomažućim zemljama omogućiti im da se usklade s europskom pravnom stečevinom i da e, pomognu u tome da se osigura bolja mreža energenata, a istovremeno pomoći ćemo vanjskoj trgovini Europske unije, a isto tako mi ćemo dajući zajmove susjednim zemljama pomoći gospodarstvu Europske unije kao i tim zemljama. Vrlo otvoreno ću vam reći da smo na sastanku u Limi ovog vikenda govorili o pitanjima klimatskih promjena i moram reći da e, se tamo jako cijenila činjenica da će Europska investicijska banka financirati projekte za borbu protiv klimatskih promjena. Otprilike u 25% e, naših e, rada, odnosno naših zajmova bit će za te projekte e, van Europske unije, a također smo odlučili da ćemo uvelike povećati E, ta sredstva i kada se radi za projektima u Europskoj uniji. Međutim, kako bismo sve to ostvarili, potrebna nam je vaša potpora. Što se tiče područja interesa o vašeg odbora, moram reći da imamo čitav niz proizvoda koje nudimo e, različitim tvrtkama od malih i srednjih poduzeća, e, kako onih iz Europske unije, tako i iz trećih zemalja. E, želimo pomoći zemlje partnere putem izravnih stranih ulaganja i e, želimo e, omogućiti bolji pristup financiranju malim i srednjim poduzećima koji imaju koji rade sa trećim zemljama što se tiče internacionalizacije europskog e, poslovanja, imamo partnerstvo koje smo potpisali prije godinu dana sa američkim, e, našim američkim ekvivalentom, jer smo mi odlučili podržati e, države, odnosno tvrtke iz Latinske Amerike kako e, i to njihova mala i srednja poduzeća kao i poduzeća e, srednjih razmjera. Još se moramo svrnuti na naše susjedstvo. E, posljednja, ova najnovija kriza migracija samo pokazuje i potvrđuje koliko smo svi mi povezani i koliko je sve povezano i koliko je holistički pristup potreban. E, stabilnost i mir u našem susjedstvu zaista je preduvjet da nama bude dobro. Zato mi pazimo jako na situaciju u predpristupnim zemljama i državama kandidatima i to je bio naš primarni mandat e, gdje smo izdvojili dosta sredstava. A istovremeno kriza u Siriji i tom dijelu svijeta nas podsjeća stalno koliko je u našem susjedstvu situacija nestabilna. Potrebno je dakle investirati u tim e, zemljama u susjedstvu i to uvelike jer je potrebno jako puno sredstava kako bi se te zemlje ponovo osovile na vlastite noge. E, mi e, predstavljamo više od 50% izdvajanja Europske unije za naše južno susjedstvo i zapravo e, mi smo izdvojili 14 milijardi eura u posljednjih 10 godina za e, susjedstvo što je više nego bilo tko drugi. E, također za istočno susjedstvo smo izdvojili 1,4 milijarde eura prošle godine, a isto tako i predviđamo i za ove godine. Ukrajina, Moldavija i Gruzija su potpisale sporazum o partnerstvu koje uključuje i sporazume o dubokom i sveobuhvatnim područjima slobodne trgovine kao Um, a mi smo istvojili ciljana financijsku uh, sredstva i uh, stručnu pomoć uh, kako bismo pomogli tvrtkama u tim zemljama. Mi tražimo da se pomalo uklone barijere i da se te, ta gospodarstva dovedu na razinu ekonomije Europske unije. Najveća izdvajanja će vjerojatno biti najveća za Ukrajinu. E, moram reći da zaista ćemo vjerojatno podvostručiti izdvajanja za Ukrajinu i dovesti ih na 3 milijardi eura kao što je vijeće obećalo i to u periodu koji ide do 2016. godine. Moram reći da sam s predsjednikom Svjetske banke Jimom Kimom u Limi potpisao sporazum da potpomognemo nabavu plina iz Ukrajine. To je zapravo e, vrlo e, komplicirano. Shvatili smo da će vrlo skoro doći e, do teške zime, a Ukrajina nije više imala plina za dulje od, da ide dalje od siječnja. Dakle, zapitali smo se kako možemo pomoći e, Ukrajini. Banka je dio europskih e, temeljnih ugovora i e, vidjeli smo da mi ne možemo financirati kupovanje plina. E, pa smo mi došli do vrlo kreativnog rješenja. Naime, vidjeli smo da Svjetska banka ima mogućnost da pomogne Ukrajini da financira nužnu nabavu plina koji bi bio dovoljan za period od siječnja nadalje. Istovremeno Svjetska banka ima jako puno projekata u Ukrajini pa ih ne mogu imati više. Prema tome, mi smo preuzeli jamstva za projekte Svjetske banke u Ukrajini, a e, na taj način je platna bilanca svjetske banke e, bila ponovno u fazi u kojoj su oni mogli e, financirati kupovinu plina za Ukrajinu. Dakle, to je primjer dobre i konkretne suradnje između Europske investicijske banke i Svjetske banke. Zaključit ću možda sva rečenica o Kini i našim investicijama tamo jer čujem da vas to zanima. Naravno, moramo igrati ulogu u odnosima između Kine i Evropske unije i u okviru dijaloga do kojeg je došlo prije dva tjedna u Pekingu. I tražili smo podršku sinergija i između kineske plana za e, put svile a također došlo je do dijaloga na visokoj razini ovdje u Briselu i tako je Kina postala jedna od prvih zemalja s kojim smo napravili e, plan ulaganja i tako smo potpisali memorandum o razumijevanju o platformi e, e, za kontakte između Europske unije i Kine. Osim toga, E, naša banka daje stručnu pomoć u spostavljanju e, investicijske banke u Aziji. Poslali smo tamo mm, dobre stručnjake koje mogu raditi u više područja i radimo s konzultantima Europske investicijske banke koji se bave pitanjima nabave, zaštite okoliša i socijalne odgovornosti. Ta banka će kasnije moći financirati e, projekte i imat ćemo suradnju s tom bankom. U tom smislu zaista je velika prednost što mi od samog početka pomažemo Kini da ustanovi takvu banku koja će biti u skladu s našim kriterijima po pitanju javne nabave, socijalnim kriterijima i s kriterijima zaštite okoliša. Dakle, uspostavljamo partnerstvo s tom bankom i to će biti jako e, vidljivo i to vrlo brzo. Tu ću stati, zahvaljujem vam i obećam vam, vam ako vam bude potrebno odgovoriti na neka pitanja i pismenim putem. Hvala gospodine Hoer, ovo je bio zaista sveobuhvatan pregled vašeg rada, vrlo važnog rada. Mm, gospođa Kaspar je tražila riječ, imamo nekoliko ljudi, gospodin Kaspar je tražio riječ. Nekoliko se ljudi e, javila za riječ. Gospodine Hoer, hvala što ste danas došli. Imam dva specifična pitanja. Prije svega rekli ste nešto o financiranju malih i srednjih poduzeća. U parlamentu jedan cilj je da se to bolje ugradi u dimenziju međunarodne trgovine. Kako je vaše iskustvo u e, praksi? Jer što je sa uslugama koje se mogu pružiti malim e, poduzećima, kakve zakonske inicijative moramo poduzeti, što je sa organizacijskim e, inicijativama koje su u vašim rukama, možemo li nešto napraviti u smislu zakonodavstva da pomognemo vama Također smo govorili o mehanizmima e, za e, zaštitu investicija, o tome smo razgovarali u parlamentu. Pitanje je kako možemo zajamčiti da se to ugradi u e, sporazume. Koliko je to relevantno u, za ono što vi radite ako govorimo o međunarodnim sporazumima? Da li taj aspekt slabi u usporedbi sa onim što se događalo u prošlosti? a pod kojim uvjetima nudite e, kredite svojim klijentima. Hvala gospodine Kespari. ja ću e, e, ponoviti da vam zahvaljujemo što ste došli na sastanak našeg odbora i također razumijem zašto molite da oni koji donose odluke uzmu u obzir da se kapaciteti smanjuju i da stvari moraju e, ići naprijed, a da se ne razmišlja koliko se akumulira na drugoj strani E, tog kanala. Ja želim postaviti pitanje o jednoj široj temi i čuti od što vi mislite, a to je važnost kriterija održivog razvoja i socijalne kriterije koje vi koriste, koristite kao banka, naročito u vezi sa ICP e, zemlje. Sada imamo razgovore sa nekoliko afričkih zemalja. Bilo bi zanimljivo čuti što je sa ovih 15% E, tog e, vanjskog mandata e, banke, koliko se od toga koristi za ICP zemlje, kako Europska banka može biti postati dobar partner u podržavanju održivanog rasta i kako po vašem iskustvu ti kriteriji e, funkcioniraju u praksi u smislu e, ciljenih projekata i biranja aktivnosti kojima ćete dati kredite. I konačno da se nadovežem na ono što je rekao Daniel e, Kaspari o malim i srednjim poduzećima, kako možemo E, bolje pomoći mikropoduzećima jer oni e, imaju vrlo važnu ulogu u održivom rastu i razvoju, naročito u zemljama u razvoju. Hvala. Hvala. Gospodin e, Šolc iz Ujedinjene Ljevice. Hvala, hvala što ste došli gospodine Hoyer. E, hvala što ste iskreno govorili o temama sa kojima, e, odnosno pitanjima s kojima se usočavate. Nekoliko pitanja. E, također ste nešto govorili o politici Europske unije prema susjedima. Nedavno smo kao odbor posjetili Kijev i posjetili smo e, ombusam za e, poslovanje, to je neovisna institucija koja je odgovorna u skladu sa e, Ustavom sa koja je odgovorna za ukrajinske i strane, strane poduzeća, mala i srednja. Ako sam u pravu, projekt e, je, uživa naše financiranje i naše kriterije smo primijenili u skladu sa potrebnim reformama koje treba, do kojih treba doći u Ukrajini. Kada pogledamo tržišne kriterije, želio bih znati da li u to su došli u obzir i socijalni kriteriji. U posljednjih godinu i pol dana odvijaju se e, reforme, ali su izrađene i dvojbe i zabrinutosti u ovom, ovom procesu. Drugo pitanje je pitanje Volkswagena. Čuli smo izjavu da Evropska banka neće E, tražiti od e, Volkswagena da, e, da otplati 4 milijarde duga. zašto? Da li možete opravdati zašto se to neće dogoditi? Zašto im nećete oduzeti tu liniju kredita? Jer možda mogu se poduzeti neki održivi koraci da se pokriju gubici jer banci trebaju velike količine kapitala Nešto je pošlo ukrivo ovdje i moje treće pitanje je bilo prošli tjedan smo usvojili rezoluciju o Azerbejdžanu. Od komisije se sada traži da zaustavi financiranje bilo čega što se ne temelji na kontaktima među ljudima do tog trenutka dok e, fundamentalno situacija e, aktivista koji se bavi ljudskim pravima se ne riješi. Znači moramo se baviti e, obrazovanjem, skrbi o zdravlju i tako dalje. Hvala lijepa. Ja vam se zahvaljujem puno što ste došli na sastanak našeg odbora. Zaista mi je drago da ste govorili o koordiniranju važnih politika i svih drugih europskih ustanova. Također da se obraća pažnja na e, ljudska prava, ali i obrazovanje i demokratski razvoj država s kojima surađujemo. Imam dva pitanja. Prvo se općenito odnosi na to, e, vi ste govorili o e, onome čemu smo mi podvrgnuti kada se radi o migracijama i klimatskim promjenama i naravno bit će tu i važni sastanci koji će se održavati na tu temu i e, strategiju koju trebamo imati i koja treba biti sve jača na afričkom kontinentu. Zato se pitam koja to strategija otvara mogućnost da vaša institucija da podršku i drugim zemljama onim zemljama koje postaju sve više i više bitne E, kao partneri i koji bi trebali pridonijeti rješavanju tih velikih izazova. Moje drugo pitanje odnosi se na Jemen. Jemen e, je bio jedna od zemalja koja je sudjelovao na partnerskom sastanku u Dovilu. E, pitam se kakvi su naši odnosi s tom zemljom i koliko vi surađujete s tom zemljom u svjetlu onoga što, kroz što ta zemlja sada prolazi. Da, da, znači to su bili e, zahtjevi za riječi, time ću e, zatvoriti listu onih koji su dobili riječ. Još imamo troje. E, gospođa Sanders. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam samo jedno pitanje vezano uz kriterije. Bilo bi sasvim normalno da Europska investicijska banka najprije uzme u obzir interes Europljana i bilo bi normalno da brani taj interes. A u prošlosti smo vidjeli, na primjer, uz financiranje fotovoltaičkih panela Kine, da je Europska banka možda uzela u obzir druge interese, jer oni su financirali ovaj kineski proizvod koji je plasiran na tržište u Europu i uništavalo konkurentnost europskih proizvoda, onda se možemo zapitati kakva je dosljednost banke i koje kriterije koristi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 jer Europska investicijska banka je uvijek je referentna točka, naročito kad se radi o važnim ulaganjima. Vaša banka je važan dionik financijskih tržišta, ali određene stvari tu nisu sasvim jasne i prema tome u ovom e, povijesnom trenutku upravo institucije trebaju pokazati da poštuju pravila i da su transparentne. To znači da građani trebaju sve jasnije znati kakva je uloga Europske investicijske banke banke. Trebaju dakle imati više izravnih informacija o tome. I zato vas želim pitati i jeste li uspostavili ikakve mehanizme i ako da koje što se tiče legalnosti onih država, onih tvrtki koje vi potpomažete i koliko vi možete nadzirati rad tih E, tvrtki. Znam što je postupak due diligence, ali mislim da je još važnije da se vrlo pažljivo nadzire kamo idu financiranja Europska investicijske banke kako bismo izbjegli da e, to završi u rukama tvrtke koje imaju problema e, sa zakonom. Hvala, a sad gospodin Ferran. Zahvaljujem Hvala i predsjedniku Europske investicijske banke koji je došao na ovaj sastanak kako bi s nama razgovarao. Želim postaviti nekoliko pitanja o četiri dosije o kojima je on govorio Ukrajina, imigracija, Afrika i Junkerov plan. Najprije što se tiče Ukrajine. Europska tržišta su žrtve slobodne trgovine. Vidjeli smo to i kroz TTIP kao i druge sporazume koje smo do sada imali sa Moldavijom, Gruzijom, e, a sada i sa Ukrajinom. Ukrajinu želite financirati, želite im pomoći više iz političkih nego gospodarskih razloga, ali to je zemlja koja nam danas nudi proizvodne troškove koji su manji e, za 25 do 40% u odnosu na europske troškove i ukrajinsko e, tržište je značajno što se tiče poljoprivrede. Vezano iz imigraciju, vi ste govorili o razvojnim ciljevima. Znamo da je ovo velika kriza koja je prouzrokovana ratovima koje dovode do ovih migracijskih valova i mislim da trebamo iskreno sagledati stvari. Radi se ovdje najprije od gospodarskoj imigraciji, ekonomskim migrantima i zar ne bismo trebali zapravo ovdje od Europske investicijske banke e, zatražiti da vidi što može učiniti kako bi Europa mogla se bolje izboriti s ovom krizom. Vezano uz Afriku, koji su kriteriji odabira vaših projekata E, moramo biti sigurni da vaša banka ne financira velike multinacionalne kompanije koje e, zapravo ne traže e, da se postigne lokalni gospodarski rast. Možda vaša banka zapravo sudjeluje u krađi prirodnih resursa u Africi. A vezano uz Junkerov plan, mislim, gospodine predsjedniče, da danas stvari nisu sasvim jasne vezano uz izbor projekata e, koje vaša banka e, podupire. Možete li nam govoriti o vašim budućim projektima? Vi ste govorili o Ukrajini, ali imate li neke ideje e, na čemu bismo još mogli u budućnosti raditi? Hvala. Hvala lijepo. A sada gospodin spomenuto da 10% budžeta ide na vanjske dimenzije. Vi ste rekli da je to premalo. Koliko biste vi da to bude? drugo, puno se govorilo o novom režimu investicijske politike, eh, održivosti ljudskih prava. Povjerenik će danas predstaviti strategiju novog pristupa investicijama zatim dobrog upravljanja, borbe protiv korupcije. Ima li neki međunarodni okvir u koji vi možda predviđate kao novi investicijski e, režim? Hvala e, lijepo. Sada budete strpljivi. pokušat ću odgovoriti na neka od pitanja jer ne mogu odgovoriti na sva ali mogu kasnije vam poslati svoje komentare. Na primjer, pitanje e, koje se tiče Azerbejdžana, gdje imamo ograničene poslovne e, kontakte, ali je to nešto što je trenutno e, važno još uvijek nemam izvješće o Azerbeđenu od delegacije koje je zemlju posjetila nedavno. To je sve povezano s energijom, naravno. Ne možemo biti e, svagdje. Mi smo četiri, četvrta najveća e, razvojna banka u svijetu. To nije malo. E, naša banka je multilateralna banka. Mi smo prvenstveno investicijska banka kao što samo ime kaže mi smo banka to neki puta moramo objasniti i visoko pozicioniranim političarima mi smo banka mi posuđujemo novce ali želimo te novce natrag natrag s kamatama jer to je u interesu europskih e, poreznih obveznika niti jedan cent novca koji posudimo ne dolazi iz proračuna dolazi od tržišta kapitala moramo refinancirati sve na međunarodnim tržištima kapitala. Svake godine mi posuđujemo između 60 i 90 milijardi na međunarodnom tržištu kapitala. To zahtijeva povjerenje naših e, partnera, inače nam neće dati novac. Jedan od zaštita koje imamo protiv beskorisnih projekata je to. Investitori bi nas odmah kaznili i te agencije koje su naše nadzorne agencije postoje, one promatraju naš rad vrlo, vrlo usko. Što se tiče pitanja malih i, pa, i srednjih poduzeća, to je također za naš relevantno. Banka je u 2014 financirala je 80 e, tisuća malih i novih poduzeća. 280 tisuća malih poduzeća. Mi smo banka koja operira u vrlo uskim okvirima, ne širimo se previše. Govorimo o vrlo malim operacijama u, u odnosu na Svjetsku banku E, naša suradnja sa malim i srednjim poduzećima mora biti ili iz investicijskog fonda ili iz naših partnerskih banaka i to uključuje vrlo usku suradnju sa našim partnerskim bankama koje rade sa malim i srednjim poduzećima. A zatim e, pomoć koju mi možemo pružiti je ograničena, ali se usredotočuje u osnovi na ključna pitanja u svemu što radimo, što znači da govorimo prije svega o posudbi novca, korištenja e, resursa Evropske unije i naših savjetodavnih usluga. One su vrlo bitne upravo za mala i srednja poduzeća, naročito ona koja žele poslovati u inozemstvu, koja posluju na internetu, elektronskim putem. E, na taj način povećavamo njihove sposobnosti da to čine, dajemo im savjetodavne usluge. A sada što se tiče zakonodavstva koje bi, odnosno preporuke za zakonodavstvo gospodine e, e, zaštite investicija je vrlo važna i neko drugi je postavio to pitanje, ne samo gospodin Gaspari suradnja sa odnosno neki oblici suradnje, naročito sa Kinom, to se ovdje spominjalo, konkurencija u, e, povezana sa e, ciljevima e, zaštite klime, odnosno poboljšanje klime. Postoje povjerenici koji će biti odgovorni za komercijalna pitanja i trgovinska pitanja. E, govorimo o sinergijama koristeći mogućnosti koje postoje za financiranje struktura a koje će uključiti europske e, entitete Također i uvođenje novih tehnologija u mala i srednja poduzeća. Ono što mi radimo je nekakav čin ravnoteže i zaštita tržišta i investicija je vrlo važna kako bi se osiguralo e, glatko poslovanje na svjetskom tržištu. A što se tiče e, standarda koji se koriste za Afričku i Pacifičku regiju, a sada predlazim na engleski. Tu smo vrlo transparentni. Ako idete na našu web stranicu, vidjet ćete te kriterije. Kriteriji ne smiju biti šuplja forma. Oni moraju postati stvarnost i stoga je važna stvar kod kredita E, naše banke je da pratimo te kredite. Naše poslovanje ne prestaje kad dademo e, kredit. Mi ostajemo sa projektom do njegovog završetka i stoga je, nije dovoljno da potpišemo nešto o standardima socijalnim i drugim i onda to zaboravimo. Moramo se toga držati do kraja. U ovom e, kontekstu ne samo sa Afričkom i Pacifičkom regijom, mislim da je ovo sa Fosegonom jako važno, ali moram razjasniti e, nešto. Ne znam od kuda vam brojke, od kuda vam ta izjava. E, e, banka nije donijela nikakvu odluku o Volkswagenu. Samo jedna jasna e, izjava je data, ja ću je ponoviti. Mi smo imamo vrlo dugotrajni poslovni odnos sa Volkswagenom, vrlo uspješan. Volkswagen je jedan od šampiona automobilske industrije u Europi i mi sa njima surađujemo na temeljima projekata, odnosno prijedloga projekata koji su podneseni. Mi smo razočarani ono s čime ono što se e, dogodilo jer nešto od naših kredita je možda korišteno za nešto što nije u skladu sa objekti, e, ciljevima zaštite i, poboljšanja klime koji su naši principi. Znači mi smo za sad potpuno otvoreni suradnji sa Volkswagenom, ali moramo stvari držati u ravnoteži i u perspektivini. Volkswagen mora priznati da kao partner e, ove banke nas je izložio kritici naši klijenti moraju se držati obećanja koja su dali i potpisali i to ide za Volkswagen kao i za sve druge. E, sam o, tome sa članovima e, nadzornog odbora Volkswagena i, i inzistirao na tome. Što se tiče pitanja transparentnosti i praćenju kriterija socijalnih i okolišnih, kad govorimo o transparentnosti, mi smo e, prvi e, što se tiče e, od svih banaka u svijetu vrlo se blisko surađujemo sa europskim institucijama mi podnosimo izvješćajima različitim institucijama i uvijek smo spremni e, se popraviti kada govorimo o transparentnosti, već smo jako dobri, a kad se e, govori o kriterijima za kredite, to možete naći na e, internetskim stranicama banke. Ako nešto ne nađete, pitajte me, ja ću odgovoriti. U ovom slučaju a to se tiče nekoliko pitanja koje ste postavili o vanjskim partnerima. Mi smo Europska banka, banka Europske unije i obvezuju nas sporazumi od rimskoga moramo e, doprinijeti razvoju unutrašnjeg tržišta i to je nešto što trajno radimo. Kohezija i konvergencija su ključni voditelji rada banke. Europsko vijeće Europe je također ono što e, moramo slušati iako oni zaključe da moramo e, pojačati suradnju sa nekim regijama mi to moramo napraviti mi ne možemo biti svagdje jer to ne možemo i to je jako transparentno također. Što se tiče pitanja o Jemenu, ja sam upravo e, sudjelovao u partnerskom dijalogu u Limi. To je bilo otrežnjenje e, za mene jer sve u sveme iako neke zemlje članice ulažu velike napore do vil nije ispunio očekivanja naročito ne u Jemenu ali što se tiče e, moje bivše dužnosti kao ministra koji je bio zadužen za odnose sa Jemenom moram reći da je to bilo otrežnjenje jer je to bio najizazovnije partnerstvo u toj regiji. Što se tiče Afrike, dozvolite da to stavim u širi kontekst. Mi nismo imali takve moralističke poglede na o velikim pitanjima e, opskrba strujom, voda i tako dalje i tako dalje. To mora voći do veće mobilizacije financija. Ja sam realan kad pogledam vaš e, budžet, budžet zemalja članica i svih drugih budžeta. To su ogromne izazove. Bilo da se radi o infrastrukturi u u Europi pojasne e, e, internetske veze ili e, izvan Europe u Africi i drugdje u zemljama razvoju to se može napraviti jedino mobilizirajući privatni kapital i zato je jedan od mojih kolega koji mi kaže razvoj ide k vama jer instrumenti koje Europska banka koristi će biti potrebni da se privuče privatni novac. Juncker plan se može primijeniti i drugim regijama svijeta i umjesto da stavljate toliko novaca u subvencije Možda biste, taj novac mogli e, divergirati u e, e, jamstva i tako mobilizirati privatne fondove a to ne treba se dogoditi samo u Europskoj uniji nego i drugdje. I ako bi to funkcioniralo, onda moramo promijeniti paradigmu razvoja e, politika, jer to nije samo socijalno pitanje, to je e, razvojna politika koja se mora temeljiti na, na stvaranju radnih mjesta, razvoju e, inovacija i rastu. I to je ono što moramo, moramo poduzeti hrabre korake kada se bavimo daljnjim razvojem, razvojem i vanjske politike. Gospodine predsjedavajući, ja sam pokušao e, sve što je u mojoj moći da odgovorim, a ako to nisam uspio, moje kolege su ih zabilježile i mi ćemo vam dati e, podobne e, odgovore. Hvala vam na zadovoljstvu koje ste mi pružili u tome što sam došao danas ovdje. Hvala što ste došli. Mislim da je za naš odbor vrlo važno E, da govorimo o investicijskim strategijama, da e, podržimo razvoj u našem e, susjedstvu i drugim zemljama. Još jednom vam zahvaljujem, vidimo se skoro. Hvala. Hallo, gut. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen gleich weiter. Poštovane kolege, nastavljamo s radom. Za nekoliko trenutaka ćemo preći na glasovanje. To će biti dosta kratko. Povjerenica je već tu. Dobrodošla. Evo, pokušat ćemo brzo glasovati. Radi se o točki petoj dnevnog reda. Prije toga želim pozdraviti Izaslanstvo sa Zelenorskih otoka, kao što znate, to su otoci sa kojima imamo sklopljeno gospodarsko partnerstvo i imamo veoma uske veze sa kolegama. Dobrodošli na sastanak odbora INTA. Izvolite, tražili ste riječ. Können Sie ein anderes nehmen? Očigledno. Vaš stroj ne funkcionira. U redu. Preći ćemo na glasovanje. Radi se o pripremi ministarskog sastanka koji će se održati u Nairobiju. Ovdje imamo e, su izvjestitelja dakle gospodina Bidegajna kao i mene. Evo, sada ćemo najprije napraviti teste elektroničkog glasovanja. Otvoram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Ne. Nedostaje nam jedan glas. Jedna osoba nije glasovala. Zatvoram glasovanje. U redu, sad izgleda funkcionira. Imamo 40 glasova, odnosno 40 zastupnika koji su glasovali. Amandman 17. Tko je za? protiv, suzdržani. Ovo ćemo provjeriti. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22 iz dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 33. Za, protiv, Suzdržani? Ovo ćemo provjeriti. Amandman 33. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 34. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 44. Za. Protiv. Ne. Idemo iz početka. Dakle, amandman 44. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 45. Za. Ovo ćemo provjeriti. Provjeravamo amandman 44. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 45 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 48 za. Protiv. Suzdržani. Ovo ćemo provjeriti. Dakle, amandman 48. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Amandman 46. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 49. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 50. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. Za, protiv, suzdržani, Odbija se. 52 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 51 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 53 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se kompromis broj 7 za. Protiv Suzdržani? Usvaja se. Amandman 54. za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 56 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 8 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 63 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se Usvaja se. 68 za. Protiv. Suzdržanim. Ovo ćemo provjeriti. Amandman 68. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 70, 71 za, a ne, ispričavam se. Ovdje imamo kompromis 9. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 2. Za. Da, da, da. Kompromis 2. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, uz usmeni amandman kojeg imate na popisu za protiv suzdržani usvaja se 13 za protiv suzdržani usvaja se 14 o njemu se ne glasa zatim kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se i sada prelazimo na konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom. Hvala. Imamo dakle sada jasno stajalište što se tiče ministarske konferencije u Nairobiju u 12. mjesecu. To će dakle, biti i na plenarnoj sjednici. A sada imamo dobar temelj za to. Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Točka broj šest. Radi se o predstavljanju nove trgovinske strategije Europske komisije. I veliko zadovoljstvo mi je pozdraviti povjerenicu Malstrom koja će nam govoriti o ovoj novoj strategiji. Nakon godinu dana na ovoj poziciji mislim da smo dobro odabrali trenutak kako bismo vidjeli što se dešava sa trgovinskom politikom Europske unije i koji su izazovi pred nama. Naročito što se tiče globalizirane ekonomije moramo utvrditi jasan okvir, jasna pravila za uz lance stvaranja dodatne vrijednosti koji, su sve kompliciraniji i sve značajniji, a uzimajući u obzir i migracijski bal koji također predstavlja ogroman izazov za temelje Europske unije. Dakle, to je situacija koja zahtjeva prilagodbu e, strategije Europske unije za trgovinu kako bismo pronašli ravnotežu između slobodne trgovine i ravnomjerne razmjene. Znate da smo dosta razgovarali o trgovinskoj politici u državama Europske unije i znamo da građane zanima ova tema. Mi moramo imati trgovinsku politiku koja će biti solidna i koja će se moći oduprijeti budućim izazovima. Zato mi je veliko zadovoljstvo što mogu pozdraviti gospođu Malstrom. Hvala. Poštovane kolege, ovo je pravo vrijeme da sada nakon godinu dana mandata razgovaramo o novoj strategiji Europske unije za trgovinu, nova strategija za sve. U zapravo imamo želju da trgovinsku politiku učinimo odgovornjom kako bi od nje imali korist i potrošači i radnici, europski građani, male i srednja poduzeća kao i druga poduzeća, ali isto tako i ljudi u siromašnim zemljama kao i građani Europske unije. Potrošili smo dosta vremena u konzultacijama kako bismo vidjeli kako bi se trgovinska politika trebala razvijala, razvijati, uključujući i ovdje u sedmom mjesecu kada sam razgovarala i sa članovima ovog odbora i uzela sam u obzir naravno i vaše mišljenja u izradi ove strategije. Uh, uh, I naravno Nju ćemo predstaviti državama članicama. U 11. mjesecu je organizirano i saslušanje. E, znamo da postoji e, rasprava o trgovini u Europi kao i drugim državama članicama. Najviše se fokusiramo na TTIP, ali isto tako i na druge sporazume, kao na primjer e, sporazum o trgovini uslugama i na druge sporazume. E, zapravo o trgovini se razgovara u mnogo širem opsegu nego ranije i to u cijelom svijetu i mnogo više ljudi je uključeno u to. To je dobro, ali istovremeno to stavlja pritisak na nas koji se bavimo izradom trgovinske politike jer moramo saslušati sva mišljenja i uskladiti strategiju s njima. Mi smo dobro saslušali ono što je rečeno za vrijeme rasprave i znamo da trgovinska politika ide još dalje od svih ovih sporazuma koje sam ja potpisala jer imamo više od 20 sporazuma sa više od 16 zemalja. Znamo da Europska unija želi imati konkretne rezultate koji će biti vidljivi za potrošače, e, mala poduzeća. E, imamo ogroman broj nezaposlenih u Europskoj uniji koji E, očekuju od nas otvaranje novih radnih mjesta kroz trgovinu i ulaganja. Također, europski građani ne vjeruju da otvorena tržišta misle da, moram, da otvaranje, otvaranjem tržišta moramo zanemariti naše vrijednosti. Također, mora postojati i visoka zakonsko uređenje u uslugama kada govorimo o europskom tržištu. Europski građani žele biti uključeni u ovo, žele znati što se dešava u pregovorima o sporazumima koje vodimo u njihovo ime. Oni žele transparentnost. Sve to je dovelo do ove nove strategije kako bi e, trgovinska politika postala učinkovitija, transparentnija, u kojoj nećemo uzimati samo gospodarske interese, već i naše vrijednosti. Što to znači u praksi? Prvi stup se tiče upravo učinkovitosti. Trgovinska politika mora ostvariti obećanja i iskoristiti e, nova novi gospodarski potencijal. To je ključ za izlazak iz krize i povećanje gospodarskog rasta i investicija. Trgovina već u velikoj mjeri to i radi. Svaki sedmi e, svako sedmo radno mjesto u Europskoj uniji ovisi o izvozu, a e, to je povećano za više od 50 godina u odnosu na stupanje na snagu sporazuma. Ali sporazume moramo i ažurirati. Moramo se suočavati s novim preprekama e, i novim izazovima. Moramo se usredotočiti ne samo na e, granice trgovine usluga, robom, već i uslugama digitalnom robom i drugim. Dakle, ne možemo se usredotočiti samo na robu koja mora e, moći prelaziti granice Europske unije, već isto tako i usluge. A tu postoje određene prepruke. Moramo zajamčiti da potrošači i poduzeća iskoriste sve one prilike koje nuži nudi e, zajedničko tržište i otvaranje novih tržišta. Zato moramo im pružiti informacije koje su im nužne za to. Potrošačima moramo pomoći da vjeruju više u proizvode koje kupuju, e, time što ćemo zajemčiti sigurne lance trgovine. Moramo vidjeti na koji način trgovina utječe na cijene proizvoda na tržištima i povjerenje potrošača. Također imat ćemo jasne odredbe za mala i srednja poduzeća. U okviru TTIP-a imamo posebno poglavlje posvećeno malim i srednjim poduzećima, a to ćemo uvrstiti i u druge sporazume. Što se tiče e, radnika, moramo imati učinkovite sporazume kako bi stvarali nove mogućnosti za radnike. Ali isto tako moramo se pripremiti za sve situacije. Mi e, zato koristimo i e, Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi naša poduzeća bila konkurentnija i moramo biti sigurni da se sredstva iz tog fonda koriste na učinkovit način. Drugi stup ove strategije je transparentnost. E, ja sam sasvim jasno shvatila vašu poruku vašu poruku, ali i poruku i drugih. E, pregovori o trgovinskim sporazumima moraju biti transparentni, moramo ih raditi u užoj suradnji s vama i zato e, moramo surađivati i s vašim skupinama koje prate sve pregovore. Također ti pregovori moraju biti dostupni i javnosti. Informacije o pregovorima moraju biti dostupne javnosti. To sada primjenjujemo i na TTIP kao i na sporazum o trgovini uslugama i nakon svakog kruga pregovora ćemo e, vas informirati o svemu što se desilo. Jučer, e, na primjer, e, smo pregovarali, smo objavili informacije o sporazumima sa Istočnom e, Afrikom i Južnom Afrikom, a to ćemo činiti i za sve ostale pregovore koji će biti u tijeku u narednim tjednima. E, također što se tiče e, direktiva i tu ćemo vas informirati o pregovorima čim direktive budu usvojene. Zatim, temeljeći se na vašim mišljenjima i mišljenjima drugih ljudi, znamo da se radi o strategiji koja se tiče naravno gospodarstva, ali isto tako i naših vrijednosti. To znači zajemčiti e, naš europski regulatorni model. Mi smo se založili da niti jedan trgovinski sporazum neće umanjiti e, zaštitu koju mi nudimo u Europskoj uniji i nikada nećemo odustati od e, našeg prava na e, zakonsko uređivanje. Također moramo e, zaštititi naše, naša ulaganja štiteći pravo na zakonsko uređivanje i zato predviđamo i novu reformu o globalnom sustavu ulaganja radimo na novoj strategiji i tu postoji obveza koja postoji i u ugovorima da promoviramo naše vrijednosti u svim našim pregovorima. Kada govorimo o e, trgovinskim pregovorima, o preferencijalnim pregovorima i tako dalje i borbi protiv korupcije. Koristit ćemo buduće europske sporazume kako bismo se suočili sa svim ovim izazovima, uključujući i pravila za borbu protiv korupcije u e, sporazumu o slobodnoj trgovini. Zatim, ova strategija e, također ima jasan program o budućim pregovorima, trgovinskim pregovorima. Vi ste jučer glasovali o vašem mišljenju vezano uz pregovore u Dohi. Hvala vam na tome. Imaćemo ćemo nekoliko tjedana da detaljno razgovaramo o tome. Znate da je za mene osobno, to je jako bitno, a to je e, naglašeno i u ovoj strategiji, da je E, multilateralizacija ključna. Mi smo o tome govorili u Nairobiju, u Dohi, ali isto tako znamo da e, svjetska trgovinska organizacija mora zaista biti funkcionirajuća i da mnoga pitanja moramo, o mnogim pitanjima moramo razgovarati na multilateralan način. U bilateralnim sporazumima možemo utvrditi i temelj za budući multilateralni rad. Zato, s naše strane, budući ugovori, uključujući TTIP, moraju biti otvoreni za druge koji se žele pridružiti ukoliko zajemče e, iste one zaštite koje mi nudimo. Govorimo ovdje sada o budućim sporazumima TTIP, sporazum sa Japanom i sa Kinom, sporazum o investicijama. Također smo otvorili vrata i novim pregovorima sa regijom Azije i Pacifika. To je zaista ključna regija za gospodarski rast. Predlažemo nove pregovore kada se stvore uvjeti sa Australijom, Novim Zelandom, Filipinima i Indonezijom. I kada u sporazum o investicijama sa Kinom bude zaključen, onda ćemo razmisliti o mogućnosti potpisivanja sporazuma sa Tajvanom i Hong Kongom. Također želimo ažurirati postojeće sporazume sa Meksikom, Čileom e, i drugim i sporazum o Carinskoj uniji koju imamo sa Turskom. E, želimo dakle modernizirati ove sporazume i također sa zemljama Merkosura ćemo vidjeti možemo li početi e, određene pregovore kako bismo vidjeli postoji li ista razina zaštite s obje strane. Također što se tiče afričkih partnera, tu moramo početi primjenjivati sporazume o partnerstvu i od samog početka ti sporazumi moraju biti učinkoviti. Moramo također se osvrnuti i na naše susjedne zemlje. Upravo se vraćam iz Tunisa gdje smo razgovarali o e, sporazumu, dubokom i sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini. Dakle, to je ono što namjeravamo učiniti sa trgovinskom politikom. Mi ćemo učiniti naš dio, ali naravno ne možemo sve obaviti sami i zato se ovdje obraćam i vama. Mislim da moramo nastaviti dobru suradnju koju smo do sada imali Vaš doprinos e, nam je ključan za ovu strategiju, ali i za sva druga pitanja. Zato ću rado saslušati vaše komentare, e, vaš buduće izvještaj o ovome i radujem se našoj budućoj suradnji. Hvala još jednom gospodine predsjedavajući i radujem se ovoj raspravi. Hvala. E, povjerenice, vrlo ste dakle dali dobar pregled strategije trgovine Europske unije. E, sada dajem riječ najprije predstavnicima klubova zastupnika, dakle e, onima koji će uzeti riječ u ime kluba zastupnika, a nakon toga se velik broj kolega javio za riječ u osobno ime. E, dakle, pred nama je sat vremena, što znači da vas molim da nitko od vas ne drži duge govore općenito o trgovini i o tome kako se trebamo ponašati u sljedećih 500 godina. E, ne, e, molim vas da budete e, kratki i precizni i da možda usmjerite pitanja vezana za novu strategiju. Daniel, vi ste prvi pa dajte dobar primjer. Hvala vam povjerenice što ste došli na, na današnji sastanak vrlo ste e, impresivno rekli kako trgovina može uroditi blagostanje. Mi smo uspostavili e, trgovinske odnose unutar i izvan Evropske unije i mislim da nije slučajno da u Aziji ima puno gospodarskog rasta dok ga nema u Africi. Jer gospodarski rast je nešto što čega ne može doći tek tako. To trebamo to mi moramo sami e, oblikovati. Nažalost, multilateralni trgovinski sporazumi nisu onako uspješni kao što smo željeli i zato pozdravljamo bilateralne sporazume. Drago mi je da također ima inicijativa za nove trgovinske sporazume. E, zanima me se također i za odnose s Tajvanom. Naš klub zastupnika ne želi da dođemo do dođe tog tih e, pregovora s Tajvanom jednom kad se već završi e, pregovore sa Novim Zelandom i nadamo se da će to biti za vrijeme e, našeg mandata. Dakle, počeli se sve to raditi jučer, ali jedna stvar gdje pozivam kolege i predstavnike mm, građanskog društva. Želim da pošteno i dobro raspravljamo. Naši trgovinski sporazumi mislim da ne dovode do prirodne privatizacije e, usluga koje pružaju lokalne vlasti ili pak nekih kulturnih e, događanja. Mi moramo govoriti o tome e, kako oblikovati trgovinu i možemo govoriti o različitim e, društveno-političkim sistemima, ali molim vas nemojte davati krive navode. Mnogi traže da imamo pravednu trgovinu. Ipak trebali bismo raspršiti neke krive informacije želim da govorimo o stvarnoj postnoj trgovini. Hvala. A sada gospođa Moska. Hvala. Hvala povjerenice. E, nemam puno vremena, pa prema tome neću sada govoriti o svim pozitivnim aspektima koje bih bila nabrojila i koje nam se sviđaju u trgovinskoj strategiji. I drago nam je da je ova strategija bolja od prethodne. Prema tome, e, odmah ću preći na one aspekte gdje mi kao parlament i mi kao klub zastupnika želimo nastaviti sa suradnjom. Recimo pod poglavljem transparentnosti vidimo da je došlo do dobre suradnje i drago nam je da je to ušlo u strategiju. Najprije, kada se radi o odnosima s parlamentom, vjerujemo da ova ambiciozna strategija treba e, biti pretvorena u konkretne dijela, jer to je jedini način da se povrati povjerenje građana onog povjerenja koje su oni izgubili u institucije i općenito kada se radi o našoj trgovinskoj politici. To sve treba biti pretočeno u nove programe, nove investicije i isto tako trebamo reći da se suradnja između parlamenta i komisije ne samo treba nastaviti, već da treba postojati strategija kako e, određeni zakonodavni dosjei ne bi bili blokirani mjesecima ili godinama ako ih je već parlament tada riješio. Tu nije naravno uvijek krivnja na komisiji, ali komisija nam mora pomoći da to ostvarimo. Drugo, Drago nam je u strategiji da govorite o povezivanju s velikim brojem drugih politika, ne samo tradicionalnih vanjska e, politika E, i sa, također sa nekim aspektima Juncker plana i jedinstvenim digitalnim tržištem. Ali treba govoriti također i o sektoru proizvodnje. I mislim da bismo se trebali više na to usmjeriti. Zapravo zanima me kako to da naše konkurentne tvrtke koje se bave proizvodnjom, kako one mogu biti na istoj razini kao i konkurenti koji nisu iz Europske unije. Na koji način oni mogu biti prisutni u jednakoj mjeri i mogu nastaviti s gospodarskim rastom. Dakle, na koji način ćete procijeniti instrumente obrane naše eh, komercijalne strategije i isto tako eh, kako će se dobiti, kako će se dati status tržišne ekonomije Kini. Jučer se to pitanje jedva otvorilo, zato vam neću postaviti ponovno to pitanje jer već znam kako ćete na njega odgovoriti. Umjesto toga ću vas pitati na koji način procjenjujete kako može utjecati naročito na sektor proizvodnje sve ovo i kako se to može odraziti na radna mjesta, jer nas to naročito zanima kada se radi o našim odnosima sa europskim građanima. Hvala lijepa. Hvala vam puno povjerenice što ste jutros došli na sastanak i izložili nam trgovinsku strategiju. Mi je pozdravljamo, možda ona nije u skladu sa svim ambicijama ECR-a e kad se radi o otvaranju svjetskih tržišta, ali se tome približava. E, zanima me kako se može deblokirati e, mnoge E, mnoge trgovinske sporazume jer mi ih otvaramo ali imamo poteškoća da ih zaključimo. Recimo sa Singapurom gdje nam e, Europski sud kaže da će to trajati još barem godinu dana. Ali mi tražimo da trebamo biti jako ambiciozni, a ništa ne radimo kako bismo taj proces pospješili. Kako ćemo dakle te sporazume zaključiti? A, ja, kada ovako razgovaramo, mislim da su ambicije zadovoljene, ali želite dakle poboljšati razinu nekih sporazuma, primjerice onu s Meksimkom. E, koju razinu ambicija ćete u to uključiti i E, kako možete e, unaprijediti sporazum s Meksikom. Što se pak tiče Australije i Novog Zelanda, i jako nam je drago da tražite mandat na tim temeljima, ali možete li nam reći da će se raditi o dva različita sporazuma, odnosno dva različita e, pregovora? Kako ćete vi imenovati te e, pregovarače, imate li ih dovoljno i možda ih morate prebaciti s jednog e, sporazuma na drugi. I e, tu ne bismo smjeli dati krive signale oko toga koliko smo ambiciozni u pojedinim sporazumima. Zanima me također ova strategija u odnosu na Mercosur, Maleziju, i e, što nam možete više reći o tome kako ćemo to ostvariti u e, sporazumima s tim zemljama jer mislim da to ovoj strategiji nedostaje. Hvala. A sada gospodin Takula za liberale. E, hvala lijepo. Povjerenice, kao što znate, gospođa Hake je naša koordinatorica i naša glasnogovornica Međutim, ona nije danas mogla doći ovamo zbog toga što javni prevoz u e, odnosno e, štrajka u Nizozemskoj. Prema tome ja ću govoriti u ime kluba zastupnika ALDE. Prije svega zadovoljni smo novom trgovinskom strategijom koju je komisija jučer predstavila. E, odsudno je da komisija ima trgovinsku strategiju kako bi se otvorila tržišta e, za europske tvrtke i kako bismo podržali naše vrijednosti izvan Europske unije. Druge e, ekonomije koje su se razvile, a koje ne dijele naše vrijednosti, e, to su one e, ekonomije koje moramo ukazati na to da Europska unija i dalje treba stvarati pravila, a ne da treba prihvaćati tuđa pravila. Moramo igrati značajnu ulogu na svjetskoj sceni. Javna rasprava u Europskoj uniji o trgovini ojačala se u kontekstu pregovora vezanih za TTIP. Važno je da svi dionici aktivno u tome sudjeluju i da se aktivno formulira politika kako bi se ostvario najbolji mogući rezultat. Iz tog razloga e, inicijativa za transparentnost e, povjerenice jest dobrodošla i e, nadamo se da će se ona odraziti i u tim drugim pregovorima. Na posljedku trgovinski sporazumi moraju se provesti kako bismo zaista E, mogli iskoristiti njihove prednosti. E, zato želimo da komisija radi na ispravnoj provedbi e, tih sporazuma kako one ne bi ostali mrtvo slovo na papiru. Komisija je naznačila da se radi o prioritetima, pa će nam biti drago da surađujemo s komisijom kako bismo budno pazili da se oni provedu. Drago nam je također da će komisija raditi na e, zatvaranju postojećih pregovora te otvoriti nove pregovore. U tom smislu pozdravljamo buduće otvaranje pregovora sa Australijom i Novim Zelandom. Hvala sada za ujedinjenu Europsku leviju gospodin Šolc. E, hvala e, povjerenice. Vi ste u nazivu vaše komunikacije govorili o tome da se ide priše prema politici trgovine i ulaganja i e, vi kažete da je vrlo važno da se o trgovini razgovara ne samo u Europskoj uniji već na razini cijelog svijeta. Ja se zaista s vama slažem. I isto tako da treba slušati te rasprave i razvijati strategije. Slažem se da treba biti odgovorniji negdje u budućnosti, međutim to nije samo po sebi dovoljno. Trebamo imati stvarne odgovorne politike olaganja od kojih se mora početi već danas i Drago nam je da danas možemo o tome raspravljati i e, s vama i govoriti o novoj strategiji za Europu. Jako nam je drago da ste uključili u strategiju ciljeve e, pravične trgovine i isto tako da govorite o važnosti ljudskih prava za našu e, za naše trgovinske politike, jer to je instrument da se te aspekti razvijaju kako u Europskoj uniji, tako i u trećim zemljama. Neće vas sigurno iznenaditi da sam e, i tu očekivao malo više. Potrebno je imati obvezujuće odredbe za one koji žele doći na naša tržišta kad e, ne mislim ovdje samo toksične otrovne proizvode, već i metode rada, e, eksploataciju, e, rad djece i slično. Jer Europska unija radi u, na kampanji za dostojanstven rad a to trebamo također odraziti u našoj strategiji i zakonodavstvu. Moramo gledati na cjelokupan način proizvodnje i na opskrbni lanac. Moramo govoriti o socijalnoj odgovornosti koju također ima i sama Europska unija. Predlažem da vi zajedno sa Europskim parlamentom stvorite europski doprinos za regulativu na svjetskoj razini izbor koji imaju potrošači nije dovoljan. Naši potrošači ne žele e, morati birati između kako su e, ubirali djeca ili pak odrasli. Naši proizvođači žele da mogu birati među različitim proizvodima gdje, koji su um, proizvedeni na dostojanstven način. Nedostaju nam odredbe u ovom sporazumu da bismo jamili čili kvalitetu usluga. To je vezano također i za radna mjesta, naročito u situaciji u kojoj se sada nalazi Europska unija, a to znači svih 28 država članica Europske unije, a ne samo one koje su gospodarski najnaprednije to isto vrijedi za kvalitetu, sigurnost e, i pouzdanost proizvoda i e, e i tako dalje. Moramo gledati hoće li e, Vjetnam odbiti da plati e, osiguranje nakon e, automobilske nesreće i tako dalje. Ne želim govoriti predugo, sada ću stati i nadam se da ćemo imati dobru razmjenu o vrlo sveobuhvatnoj strategiji trgovine i nadam se da ćemo s, vašim, s mojim kolegama također nastaviti razgovarati o tome. Hvala, gospođa Keller sada. Hvala povjereniće, hvala što ste došli i predstavili novu trgovinsku strategiju i što je o njoj raspravljamo. Kažete da se radi o jednom od kamena temeljaca u e, svjetskom jednom lancu vrijednosti. Mi smatramo da to nije dovoljno za trgovinske sporazume koje moraju biti više multilateralni i nije jasno kako se to može nositi s bilateralnim sporazumima e, koje se sada e, predlažu i gdje vi želite da se načini više. Jako nam je drago da želite više govoriti o pitanjima ljudskih prava i održivog razvoja. Za nas to je apsolutno ključno i spomenuli ste da trgovina može igrati ulogu u rješavanju uzroka migracija. Ja bih rekla da je to išlo dalje, da je to jedno od e, razloga za prisilne migracije jer e, a trgovina može utjecati negativno na situaciju u zemljama u razvoju. Prema tome moramo se nositi s velikim brojem stvari. Dosta formulacija u vašoj strategiji su prilično ohrabrujuća u tom smislu, ali moramo napraviti više i predložiti obvezujuće i jasnije strategije. Moramo govoriti o tome kako se nositi s nepravednim trgovinom i, također na koji način treba mjeriti ljudska prava prava. Konačno je došao čas da se to stvarno uvede u sve naše trgovinske sporazume i također e, da se pravo na, na hranu zaista unese i u te sporazume. Govorili smo o načelu due diligence, ali mislim da moramo napraviti i više. OECD utro je put, a mislim da je i parlament zaista dao E, znak da se više moramo baviti obveznim načelom due diligence E, i prema tome e, tu trebamo možda donijeti i zakonski propis o tome kako bi to zaista bilo obvezujuće, a ne više dobrovoljno. Što se tiče poglavlja o održivom razvoju, to je lijepo, možemo u to unijeti još ljepše formulacije, međutim sve dok te ne postaje obvezujuće neće imati rezultata. Zato je vrijeme da E, odredbe o ljudskim pravima i o razvoju budu jednako obvezujuće i jednako pravne kao sve druge odredbe. Na koji način možete to ostvariti? Hoćete li nešto predložiti u tom smislu? Isto tako što se tiče pitanja radnih mjesta. Nisam sigurna da je jednostavno dovoljno se odlučiti za više trgovine kako bismo otvorili više radnih mjesta. Isto vrijedi i u Europskoj uniji. Dok ne promijenimo ekonomske politike, nećemo imati održiva radna mjesta. Prema tome moramo promijeniti politiku. Ne smijemo samo stvoriti e, više konkurentnosti između europskih i kineskih radnika. Od toga neće biti ništa. Moramo imati obveznu socijalnu dimenziju u trgovini kada govorimo o, odgovornim lancima opskrbe e, odgovarajućim normama za zaštitu okoliša i tako dalje i odnosima između naših radnika i kineskih radnika ili bilo kojih drugih radnika jer e, ako to ne budemo imali, nećemo ništa postići. Što se tiče transparentnosti, moramo biti transparentni e, i javno izvješte o desetoj rundi ttip Rekli ste nam u srpnju da, ćemo, da će to biti objavljeno. Za sada još nije. Možete li nam reći kada ćete to objaviti? Hvala. Hvala. Sada koordinator. Ha, gospodin Dartmouth, izvolite. prvo nešto, nešto što ću vas možda iznenaditi. Mislim da po, dolaziti češće na ove sastanke odbora. Vi ste rekli pred engleskom štampom ne, nisam dobila mandat od, Evropskoj, eh, od Evropljanja. Vaš je mandat jako važan za ljude, za moje eh, zem, sunarodnjake iz za Evropljanje i vi biste trebali preuzeti odgovornost i stoga trebate dolaziti na sastanke ove odbore, a pogotovo zato što su tri političke skupine glasala protiv vas, a imam, pročitao sam Pročitao sam ovo izvješće prilično pažljivo. Broj tri govorite o Citi. To je zapravo sporazum o trgovini između Europe i Kanade koji će 2016. biti pred parlamentom ovaj E, sporazum ima jako puno odredbi o ics u e, Ja bih trebao staknuti i to je nešto o čemu treba raspraviti gospođi McClark možda ne zna, ali mi eh, u Ujedinjenom kraljevini smo imali sporazum o trgovini sa Kanadom iz 75. pa smo odustali od njega. Također smo to imali i sa Australijom i Novim, Novim Zedalom. Znači ironično je da 40 eh, godina kasnije opet otvaramo pregovore o tome. U jednom od ovih odjeljaka ovdje govorite o i citirat ću da komisija e, sa trećim zemljom, e, sporazumi sa trećim zemljama će uključiti e, odredbe o mobilnosti. Moja skupina je zabrinuta da će to značiti još više emigracije kroz stražnji ulaz. Ja ću kratko sad još govoriti. Govorili ste o promoviranju evropskih vrijednosti Znači, svi trgovinski sporazumi o kojima će se sporazumjeti Evropska unija će biti politički. Da li ste ikad radili analizu učinka koliko će koštati e, nametanje vaših političkih uvjerenja na ove trgovinske sporazume. To je zadnje što ću reći. E, vrlo je e, loše što je netko drugi odgovoran za trgovinske sporazume moje zemlje s drugima. A još je gore ako se pregovori vode u skladu sa nekakvim vrijednostima s kojima se mi ne slažemo. Hvala vam. I i ANF, gospodin Ferom, zadnja politička skupina. Gospođo povjerenice, Čitajući ovaj dokument o budućoj trgovinskoj politici Europske unije imao sam dojam da čitam neki vjerski tekst, Bibliju, e, a vi nam govorite sada o tome pred nama, govorite o vašim e, vjerovanjima i uvjerenjima. Ovo je idealistički tekst e, koji je prilično naivan. Da rezimiram ono što vi predlažete. Otvaranje tržišta, liberalizacija tržišta i e, ukidanje mekanizma regulacije, a to je ono što Amerikanci neće učiniti. Vi primjenjujete ono što vaši amerikanski prijatelji ne rade. Da samo ilustriram malo vaše e, naivne analize koje su e, e, koje nisu objektivne carina od 0% na takozvane zelene proizvode. Moje prvo pitanje vezano uz ovo za Francusku, na primjer, pokrenuti program predstavlja e, jedna do dvije milijarde. Kako će ta poduzeća to učiniti kada nemaju sredstva za to? A odsustvo oporezivanja zelenih proizvoda je ogromna strateška greška i mislim da biste zaista se trebali malo osvrnuti više na to pitanje. U ovom dokumentu govorite samo o instrumentu slobodne trgovine za pokretanje europskog gospodarstva, ali to je zato što e, uzimate u obzir samo vašu ideologiju. Zašto ne bismo gospodarstvo Europske unije e, pokrenuli e, uvođenjem nove valute? To je zabranila Europska E, središnja banka, ali također predlažete e, da pokrenemo ponovno financijska tržišta uz stvaranje e, novca koje je odobrio gospodin Dragi a to nije u skladu sa onim što očekuju europljani. Gospođo povjerenice, ovo vaše izlaganje je čista farsa. Kada vas ispitujemo o 3 milijuna 200 tisuća europljana koji su potpisali peticiju protiv TTIP-a, vi ste rekli da svakako vas nije odabrao narod i da ne morate te e, imati potporu civilnog društva. Naravno, vas narod nije odabrao, ali mi predstavljamo narod i ovaj sporazum kojeg predstavljate vi danas ovdje ne ide u korist Europljana, jer ako želite ultraliberalizam za pokretanje gospodarstva, time ćete uništiti ne samo naše gospodarstvo, već i europsku poljoprivredu koja se već nalazi u teškoj situaciji. A sada izvjestiteljica ima riječ, izvolite. Oprostite, predsjednice, oprostite, možda ću govoriti malo dulje od četiri minute, ali budući da sam izvjestiteljica. Nam se će dopustiti da to, e, da govorim malo dulje. Hvala na ovom izvješću povjerenice i e, jučer sam pročitala samu strategiju pa ću vam dati prve dojmove. Vidim da ste slijedili liniju s kojom se slaže. E, mm, izvjesno je da je pred nama nova generacija trgovinskih sporazuma koje ne pokrivaju samo ekonomske aspekte. Imamo dakle trgovinsku strategiju koja treba obuhvaćati i zaštitu okoliša, e, zaštitu socijalnih e, normi i e, ljudska prava, dakle sve ono što su naši ofanzivni i defenzivni prioriteti. Želim se osvrnuti ponovno na migrante, možda iz malo različitog ugla. U regionalnom kontekstu gdje masivno e, pritiču izbjeglice trebamo e, razmotriti strategiju koju će napraviti Europska unija i što će naša trgovinska politika moći dati u odnosima sa e, zemljama sredozemlja, ali također i sa zemljama Prežijskog zaljeva koje nisu napravili puno e, e, po pitanju migranata i s kojima imamo usporenu trgovinu zbog unutarnjih pritisaka. A što se tiče Afrike, uvijek smo imali, za uvijek smo tretirali kao koloniju, nismo nikada uzeli u obzir bogatstva te zemlje. Prema tome moramo razmotriti o situaciji nakon isticanja sporazuma iz Kotonua i e, Moramo se također naš centar e, s Atlantskog oceana prebaciti na Tihi ocean. I isto e, moramo razmotriti kakvu smo imali strategiju posljednjih desetljeća i ne smijemo se e, usprotiviti novo i brzo rastućim ekonomijama. Moramo pak usmjeriti to i e, moramo imati prave prioritete za Europsku uniju i za sve države članice Europske unije. E, sve je to važno da se ponovno uspostavi gospodarski rast u e, Europi i sporazume koje imamo ne smijemo raditi na uštrb europskim državama. Govorim naravno ovdje odnosno s Kinom, s Mercosurom i u svakom sporazumu moramo znati da je proračun, odnosno bilanca mora biti pozitivna za naše građane i naše tvrtke. Europska unija je atraktivna za vanjske gospodarske subjekte koji žele ostvariti novu trgovinsku bazu u Europi. Australija i Novi Zeland primjerice, oni su jako prisutni na azijskom i američkom tržištu, dakle na tim tržištima žele sada na novi način krenuti na europsko tržište. Nisu to veliki, velike količine, ali oni žele plasirati tu svoje poljoprivredne proizvode i e, zato moramo imati za rezultat da Europa bude prisutnija u azijsko-pacifičkoj regiji. Morali bismo imati regionalnu strategiju za Aziju, ali i za druge kontinente i u mjeri koje je moguće pokušati izbjeći situaciju gdje Europa postane jedan mlađi podređeni partner Sjedinjenih američkih država. I e, moramo dakle odgovoriti na aktivnost e, naših e, poslovnih, glavnih poslovnih partnera. Trebamo dakle otvara, otvara se vi, sve više pregovora, ali vrlo je bitno kako se ti pregovori vode i kako se nadzire provedba već sklopljenih sporazuma. Dakle, moramo to napraviti učinkovito. Ja ovdje zaista pokušavam sve reći jako brzo, ali sigurno ćemo se i u drugim situacijama sastati, iako želim sada iznijeti što je više toga. Europska unija ima značajnu ulogu u um, trgovinskoj politici i Europska komisija je tu bitna, ali mi um, možemo u svemu tome sudjelovati na jedan više demokratski način s povećanjem transparentnosti i provedbom već postojećih sporazuma. Zaista moram reći da članak treći stavak prvi ove strategije mi se posebno sviđa. Vi ste sasvim sigurno vidjeli da je 250 tisuća ljudi sudjelovalo u manifestaciji protiv TTIP u Berlinu. Ali zaista me iznenadilo da ste izjavili da to što su građani prosvjedovali vas se vas ne tiče jer vas oni nisu izravno birali. Zaista smatram da je to šokantno što ste izjavili. U svakom slučaju hvala vam na ovom dokumentu i nadam se da ćemo se moći konstruktivno i dalje e, susretati i raspravljati o tome. Dakle, dragi kolege, imamo problem koji, smo, koji sam već spomenuo. Imali smo jedan sad eh, debatu, 35 eh, minuta su iskoristili klubovi zastupnika. Možda biste mogli nastaviti te razgovore unutar vaših klubova jer sada moram ograničiti eh, vrijeme za govornike na jednu minutu, a osim toga ću morati prekinuti pitanja u 11.15 jer Povjerenica mora otići u pola dvanaest. Budite kratki, budite precizni, budite, tako ćemo moći postaviti puno pitanja. Gospodine Sardi, hvala gospodine predsjedniče, hvala gospođo povjerenice. Ja ću zaista iskoristiti samo jednu minutu, kratko je pitanje Znači, to je kratko pitanje u svjetlu pregovora sa Vijetnamom koji je već finaliziran. Koje je vaše mi, mišljenje o tome da je Vijetnamu odobren e, e, status e, slobodnog tržišta, a što se tiče e, investicijskog ugovora o Kini, isto pitanje o Kine. Vijetnam i Kina status e, otvorene tržišne e, e, ekonomije u svjetlu obzora. Pitanje je kratko, ali dugačko, gospođo Savi. Gospodine predsjedavajući, evo samo kratko, neću govoriti o pozitivnim aspektima jer nemamo dovoljno vremena, ali evo shvatili ste da vam možemo i čestitati na određenem broju pitanja, ali nekoliko komentara samo. Žao mi je što reciprocitet nije jedan od temelja nove strategije i veoma malo govorite o tome u vašem priopćenju, a mi smo uvijek inzistirali na tome da naši trgovinski partneri otvore svoja tržišta. Ponavljam pitanje vezano uz status e, trgovine sa Kinom i također pitanje vezano uz borbu protiv korupcije. Mislim da je to veoma dobar dio vaše strategije, ali bi bilo dobro kada biste nam mogli dati nešto više detalja o provedbi i obliku e, borbe protiv korupcije u trgovinskim sporazumima. Gospodin More. Hvala, gospodine predsjedavajući. Da, ovo je zapravo akcijski plan koji je veoma interesantan i vidimo utjecaj i parlamenta i javnog mnjenja, jer obećavate nam mnogo toga, ali sada ćemo vidjeti hoćete li to zaista provesti u djelju djelo. Vezano uz transparentnost, mislim da smo daleko od toga, naročito vezano uz TTP ali isto tako i sporazum o trgovini uslugama, koje je također zabrinjavajući za mnoge. Što se tiče stvaranja novih radnih mjesta, najprije, na koji način možete dokazati e, dobrobit sporazum o trgovini uslugama ili sporazum sa Japanom vezano uz mali utjecaj na e, tih sporazuma danas. To je prvo pitanje. Moje kolege su također govorili, a želim to, na tome inzistirati, da moramo raditi na otvaranju radnih tržišta i jačanju tržišta, otvaranju radnih mjesta i jačanju tržišta, ali istovremeno moramo uzeti u obzir Kinu koja predstavlja ogromnu opasnost za naše tržište i radnike. Što se tiče afričkih zemalja, mislim da moramo biti jasni. Govorili smo o Tunisu, ali moramo govoriti i o zapadnoj Africi vezano uz asimetriju. Europa vrijednosti je Europa koja mora zaštititi i afričke afričke zemlje u razvoju. Jude? E, Hvala povjerenice. Povjerenje je ono što ide iz dokumenta, ali ne samo iz riječi, već iz e, djelovanja. Za razliku od Ukipa ja mislim da su vrijednosti poštene trgovine i e, poštovanja ljudskih prava vrlo važne za ekonomske e, odnose i one uživaju našu podršku, ali nam trebaju konkretni planovi za praćenje održivog razvoja. Mi ne funkcioniramo dobro, naš e, odgovor, odnos sa povjerenicom vrlo težak, znači potrebna nam je podrška i dok taj sustav ne bude funkcionirao vrlo će biti teško dobiti povjerenje. Koje praktične akcije, to se ne spominje uopće u e, strategiji, kakve praktične akcije ćemo e, obavljati u budućnosti? Hvala, draga povjerenice. Dva kratka pitanja. Prije nekoliko tjedana ste predstavili novi investicijski sistem da zamijeni trenutni mehanizam. Kako komisija misli napredovati u ovom multilateralnom sporazumu? I drugo pitanje je kako je taj cilj unesen u trgovinsku strategiju. Hvala puno. Povjerenice, dva kratka pitanja u um, Independentu su vas citirali. Ja nisam dobila mandat od Evropljana. Možete li objasniti odakle vam mandat, ako ne e, Evropljani? građani Europe. To je ono što bismo svi željeli znati. Druga stvar, što je s Indijom? Ja mm, mislim da je to i dalje došlo do, opet došlo do odlaganja, da li se nešto radi na tom planu i što e, to obuhvaća. Hvala. Drage kolege, pitanje mandata je zapravo populistička kampanja koja se ne temelji na stvarnim činjenicima povjerenica je jasno i glasno što je rekla da je dobila mandat od vijeća i to je istina. 28 vlada dala joj je mandat za trgovinske pregovore. I ako je citirate na jedan nevjerovatan način, to je zaista nepoštena politika. To je moja observacija. Ja bih, e, gospodine predsjedavajući, e, ovo bi trebala povjerenica reći i odgovoriti. Ona, bude, bude. Onda vi niste trebali odgovarati uopće. Ja sam predsjednik ovoga odbora. Vi njime predsjedavate. Ovo je odbor kojim ja predsjedavam. Da, gospodin Vikler, izvolite. Gospodine predsjedniče, e, hvala. Gospodine, gospođo povjerenice, Hvala što ste došli. Nemam pitanja, imam dva prijedloga. Što se tiče modela e, predsjednika Junkera koji održava godišnje e, govore, možda biste vi mogli održavati e, godišnje prezentacije o tome kako izgleda trgovina u Europskoj uniji. Zašto ne bismo imali dan za raspravu u ovome odboru? Mislim da bi to bila jako dobra ideja. Možda je to također nešto što se da provesti. Mi imamo E, našu e, odbor za e, trgovinu i mi smo vrlo ponosni, ali ja mislim da vi povjerenice ćete, ako ne budete održali, biti napadnuti od različitih aktivističkih skupina i onda ćemo završiti sa utopijama, ne stvarnim svijetom. Jedan od načina je da sagradite koalicije voljnih na svim razinama koji su voljni sačuvati čuvati e, trgovinske polo, politike Europske unije i u nama imate saveznike. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja nešto ne razumijem. Povjerenica kaže da možemo samo podići naše standarde, a ovdje ako pogledate dva jeze, mora, jedno je sa pitkom vodom, a drugo sa slanom vodom i i ako ih pomiješate voda će biti svježija i pitke. To nije istina. Moramo imati jasnu ideju što je slatkovodna more, a što slano more. E, i koje je točno da ne moramo nikoga smatrati odgovorom, a tome se moja stranka već dugo e, protivi. Vi odvisite o našim e, glasovima, znači glasovima građanima, a prošli tjedan E, tjedan su građani jako dobro rekli što misle o tim e, sporazumima. Otprilike deset tisuća ljudi je u Amsterdama protestiralo, a to je nekoliko puta više nego prošli put. 3,2 milijuna e, potpisa je, potpisali su ljudi kao reakciju na ove sporazume. Da li ste to uzeli u obzir ikada? Hvala predsjedavajući, hvala povjerenice na vašoj prezentaciji. Vi uvijek se držite svoje riječi. Imam četiri pitanja, kratka. Prije nekoliko mjeseci sam vam poslala pismeno pitanje o ulozi politike polova u trgovinskoj politici, politici vi ste mi odgovorili da to treba poboljšati. Ali nova trgovinska politika uopće se ne e, osvrće na to da kroz trgovinsku politiku treba promovirati ravnopravnost polova. E, ja bih to, želio bih čuti od vas da li je to potrebno ili ne. Mi mislimo da je potrebno da imamo strah strukturne reforme u okviru svjetske trgovinske organizacije. Također smatramo da moramo e, znači pravu definiciju e, zemalja sa najmanjim e, prihodom i globalizacijski fond koji ste rekli da će se revidirati. Ja mislim da treba uzeti u obzir veličinu poduzeća recimo postoje poduzeća sa 500 radnika ali one se zatvore i puno ljudi ostane bez posla. Strateški pristup je vrlo važan i novi. Prvo, imamo dvije novine. Prvo je principe vrijednosti, a Također regionalna diferencijacija. Mi se krećemo u dobrom smjeru sa to dvoje, ali pitanje je kako ćemo funkcionirati sa regionalnom diferencijacijom, kako ćemo to ostvariti jer mislim da ćemo morati e, raditi zajedno na političkom polju, moramo jasno e, definirati politike. Ako govorimo o vrijednostima moramo imati konzistenciju u politikama, to ovisi o regijama i mora biti i drugih faktora koje ćemo uzeti u obzir političkih i drugih. Što se tiče diferenciranom e, pristupom trebaju nam instrumenti jer instrumenti koje sada imamo su za jednu ili drugu regiju ali nemaju taj element međusobne povezanosti. Kako mislite da će se odvijati ta e, suradnja i kako će se one provoditi u djelu jer će to iziskivati i monitoring i to ambiciozni monitoring kao i resurse. Znači kako ćemo to, kako će to ići napred. Hvala. E, trgovina za sve, to je jako ambiciozno. Mm, ono što puni usta je to mm, posebno pitanje, ali moramo uzeti i u obzir europski fokus pitanja. Mislim da je vrlo pozitivno da se odvijaju pregovori sa različitim e, istočnim partnerima. A sada se ne slažem sa nekim od e, pitanja koji ste spomenuli ovo partnerski e, pristup da li želite da se štite investicije onako kako se štite sada ili želite to um, potpuno da se s tim prekine? Što je sa korupcijom? Ono što moramo napraviti je moramo se pozabaviti činjenicima. Što smatrate, što smatrate pod uh, terminom borba protiv uh, korupcije? E, radi se o internim i eksternim elementima i ovdje također e, se treba e, e, pridržavati temeljenih sporazuma. Hvala. A, sada bih imao još jedno pitanje koje je već e, postavljeno, ali bih ga ponovio i ponovno glasio. čitao sam da mora postati mogućnost da imamo zaštitu investicija i da će to biti nekakvo poglavlje. Ako zaista dođe do toga, kakvu vrstu e, e, zaštite bi to uključivalo? Da li bi to bio novi koncept ili bi to bio tip e, zaštite kakav već postoji ili će biti proširen? a sa velikom radošću pozdravljam ovo pojašnjenje u transparentnosti TTIP e, pregovora. Kad govorim sa svojim narodom koji su protiv TTIP-a, onda jasno vidim, gospođo povjerenice da postoji strah koji stvara nedostatak znanja. Ljudi temelje svoje strahove jer jednostavno nisu bili, nisu svjesni što je dio TTIP-a. Diseminacija informacija bi stoga trebala biti vrlo važna. Hvala gospođo povjerenice. Imam par pitanja. Prvo se tiče toga da ne vidimo zakonodavni instrument u ovom eh, predloženom eh, dokumentu i zapravo Čini nam se da nemate namjeru zakonski uređivati ovo područje u ime komisije. I to je šteta, s obzirom na sve ono što smo učinili, na primjer vezano uz pitanje ruda za sukobom pogođenih područja u suradnju sa komisijom. Moramo imati zakonodavne instrumente koji će nam dati jasnu e, poziciju Europske unije. Dakle, to je pitanje koje želim postaviti. Drugo pitanje vezano uz ljudska prava. E, moramo vidjeti kako ojačati ili modernizirati instrumente za poštivanje ljudskih prava. Vrlo smo kreativni što se tiče zaštite ulaganja, mogli bismo biti isto tako inovativni što se tiče zaštite ljudskih prava. Govorimo o jednakostima, nejednakostima između sjevera i juga. Moramo uzeti u obzir e, nejednakosti koje stvaramo kod sebe i vidjeti što možemo učiniti i kako slobodna trgovina ne dovede do još više nejednakosti u odnosu na danas. Jedno dodatno pitanje imam i ja, gospođo povjerenice. Ja cijenim ovu vašu strategiju, naročito se moramo usredotočiti na primjenu eh, ove strategije i tu je dosta posla pred nama. ako nam možete reći što je s provedbom, dakle i koji su vremenski rokovi za provedbu. Hvala. Izvolite, gospođo povjerenice. Hvala najljepša, gospodine predsjedavajući. Hvala svima na komentarima i postavljenim pitanjima. E, pokušat ću se usredotočiti samo na pitanja, s obzirom da nemamo mnogo vremena, ali imat ćemo dodatne prilike razgovarati sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Želim samo pojasniti prvo E, ono što sam rekla sa gospodinom Hillary. E, gospodin Hillary nije e, novinar, on je aktivist i sreli smo se u veljači kada smo imali priliku razgovarati o raznim pitanjima, uključujući i TTIP. I on je govorio o prosvjedima, E, naravno da uzimam u obzir prosvjede u cijeloj Europi, zato i putujem u sve europske zemlje kako bih mogla razgovarati, uspostaviti dijalog s tim ljudima. Ja sam njemu tada objasnila da je mandat vezano uz TTIP dat od strane država članica i može se izmijeniti samo ukoliko države članice ga žele izmijeniti a on je onda to citirao na način na koji ja to nisam rekla. Naravno da su mi mandat dali ljudi, građani, vi ste mi dali mandat. Ne, naravno svi, niste svi odobrili moj mandat, ali većina je. I vi predstavljate europljane, što znači da su svi povjerenici izabrani i od strane građana. Zato sam to htjela pojasniti i e, gospodine Wermont, možete ponovno postavljati mi ovo pitanje kad god želite možemo otići na kavu i razgovarati o različitim stvarima u kojima se ne slažemo a možda ćemo pronaći i neke točke slaganja e, možemo razgovarati o e, trgovini o provedbi sporazuma a ako želite ja sam vam na raspolaganju a sada kada smo to pojasnili pokušat ću odgovoriti na par konkretnih pitanja. Vezano uz e, instrumente za obranu trgovine, gospođa Moska i drugi su postavili to pitanje, to je problem i o tome smo razgovarali u vijeću. Predsjednik Juncker je od mene tražio da vidim na koji način koristimo sve instrumente za obranu trgovine kako bismo vidjeli što učiniti s tim. I to je e, također nešto što je dovelo do blokiranja u vijeću. Uz dijalog sa vijećem i državama članicama vidjet ćemo postoji li način da se to deblokira ili moramo preuzeti neki drugi pristup. Naravno, ja ću vas izvještavati redovno o tome. A u komisiji interno raspravljamo o e, tržišnoj ekonomiji Kine i situaciji s tržištem u Kini. E, takvu situaciju imamo i s drugim nekim zemljama, mada nisu isti vremenski rokovi. Situacija je vrlo komplicirana, to je pitanje dosta složeno i mi moramo vidjeti e, kakva su stajališta kako bi znali kako napredovati. Nismo još postigli napredak, znam da postoji dosta osjetljivih pitanja vezano uz ovo, dosta smo čitali dokumenata i to ćemo podrobno razmotriti a ovdje bismo morali e, izmijeniti metodologiju vezano uz e, antidampinške mjere, a to mora biti zakonodavni predlog komisije. Mi ćemo to morati izraditi, poslati vama i vijeću na razmatranje. Dakle, to je postupak e, koji je e, u tijeku, rasprave su u tijeku, još nismo finalizirali sve to jer je mnogo glavnih uprava i povjerenika uključeno u to i zbog toga to nismo uvrstili u ovu strategiju trgovine. Gospođo McClark, vi ste postavili jedno vrlo zanimljivo, ali i teško pitanje, jer s jedne strane i vi i vijeće od nas tražite da počnemo što više pregovore što više sporazuma o trgovini. Ali s jedne strane to se mora učiniti na ispravan način, moramo uzeti u obzir sva mišljenja. Ne možemo razgovarati o tarifama samo u nekoliko tjedana, to je vrlo složeno pitanje, treba nam vremena za to i resursa i isto tako moramo to vrlo dobro objasniti u državama članicama, pregovarati i sa njima i sa vama. Znači, potrebno je vremena, zato i dolazi do frustracije, ali sve je to jako složeno i ne možemo se svim tim pitanjima baviti u samo nekoliko mjeseci. Zato moramo uspostaviti prioritete. Australija i Novi Zeland imat ćemo posebne pregovore e, s tim zemljama. Ne znam na koji ćemo način odabrati timove za pregovore, ali e, istovremeno e, nemamo dovoljno ljudi u glavnoj upravi za trgovinu, moji ljudi rade danonoćno, e, ne možemo zaposliti e, nove ljude jer moramo uzeti u obzir i proračunske mogućnosti. Vezano uz Maleziju i druge zemlje u Aziji, mi smo se susreli sa e, njihovim predstavnicima i cilj je imati regionalni sporazum sa tim zemljama, a u međuvremenu, dok to još nije moguće, stvaramo E, otvaramo nove faze i vidjet ćemo sljedeće godine dokle smo stigli sa svim pojedinačnim zemljama, uključujući i Maleziju i vidjet ćemo imamo li istu razinu zaštite i s jedne i s druge strane i možemo li nastaviti. Ista stvar je i sa Merkosurom. Sa ministrima sam se susrela e, na proljeće i e, morali smo razgovarati o tome dokle smo stigli. Vidjet ćemo krajem godine jesmo li postigli sve ono što smo htjeli postići da vidimo možemo li napredovati. Vezano uz Indiju, nažalost, to sam rekla i gospodinu Kampelu, e, tu smo, tu je došlo do zastoja. Nadali smo se da će se održati sastanak e, na jesen, no međutim taj sastanak je otkazan, e, oni su ga otkazali i ne znam što ćemo dalje, kako ćemo dalje ići jer moramo razjasniti određene nesporazume zbog kojih je došlo do blok blokade, ali nadam se da ćemo uskoro imati i dobre vijesti o ovom pitanju. Mnogi od vas su postavili pitanja vezana uz održivi razvoj, ljudska prava sve je to međusobno povezano. U svakom poglavlju ćemo se pozvati na e, dječji rad, e, pravila vezana uz e, tržišta rada, odgovornost poduzeća i sa našim američkim prijateljima ćemo govoriti o ovim vrlo ambicioznim poglavljima i naravno izvještavat ćemo vas redovno o napretku. Ove teme moramo razmotriti sa svim stranama. Mi smo objavili smjernice o tome kako uvrstiti odredbe o e, ljudskim pravima u sporazume o trgovini i to ćemo nadgledati ali mnoga pitanja moramo raspraviti i u okviru e, svjetske trgovinske organizacije, G20 i tako dalje, kako bismo mogli naći način kako na e, svjetskoj razini napredovati na tome. A multilateralna razina nam je nužna za dobro funkcioniranje. Rezultat svjetske trgovinske organizacije ne je nešto što bi trebalo, što nije trebalo zamijeniti sve bilateralne sporazume, već želimo zajamčiti da svi bilateralni sporazumi poštuju onu razinu zaštite koju imaju multilateralni sporazumi ili da se podignu na razinu multilateralnih sporazuma. Svi sporazumi će biti otvoreni i za više strana, kao i TTIP, ukoliko se neke druge strane žele pridružiti, mi bismo htjeli da to bude moguće. Zato ćemo i nastaviti rad unutar Svjetske trgovinske organizacije kako bismo vidjeli na koji način finalizirati dohu i uvesti nove elemente u svjetsku trgovinsku organizaciju. Glede Vjetnama, to je isto ono pitanje koje je povezano sa Kinom, dakle na to sam već odgovorila. Mnogi su govorili o asimetriji. Gospođa arena gospodin Morel. Pregovori koje smo započeli jučer s Tunižanima ekipe će se susresti po prvi put u ponedjeljak su u potpunosti simetrične. Mi tražimo od Tunižana da otvore mnogo manje nego što i mi nudimo i zato s Tunižanima moramo identificirati osjetljiva područja, naročito poljoprivreda i tržište usluga koji su često vrlo zaštićeni, zaštićena tržišta u Tunisu. Dakle, tu će postojati simetrija. A tu također ćemo unijeti i element razvoja. Sa e, kolegama iz glavne uprave DEVKO razgovaramo o tome na koji način se mogu uvrstiti te odredbe i primijeniti. Moramo raditi na tome zajedno e, u paralelnom jednom sustavu sa regionalnim razvojom. Zatim, mi smo se susreli prije par dana s našim kolegama E, iz e, službe za vanjsko djelovanje jer s njima moramo surađivati. Oni obavljaju odličan rad koji nije uvijek e, teško obaviti u uvjetima u kojima rade, tako da im pružamo pomoć, a istovremeno ovisimo i o ishodu njihovog rada za mnoge sporazume. Što se tiče suda za investicije, mi smo predložili osnovati novi sud u okviru TTIP-a. Tu moramo uzeti u obzir vaš doprinos i doprinos vijeća koji ćemo kasnije predstaviti Sjedinim američkim državama i mislimo da je TTIP sjajno sredstvo za otvaranje ovog suda e, koji će biti biti utemeljen na bilateralnom sporazumu, ali koji će se služiti kasnije za sve druge, i za Vijetnam, Japan i tako dalje. Istovremeno moramo imati i međunarodni sud, multilateralni sud, za to će biti potrebno nešto više vremena, trebamo vidjeti što kažu stručnjaci o tome, o već postojećim multilateralnim sudovima, da bi znali na koji način bi bilo najbolje to osnovati. Još nismo do toga stigli jer je to vrlo složen postupak. Naravno, svaki doprinos je dobrodošao, ali vrlo rado ću se vratiti još jednom i razgovarati detaljnije s vama o tom pitanju ukoliko to želite. Zatim, pitanje rodne ravnopravnosti. To je uključeno u e, trgovinu, u sporazum GSP+, također u međunarodnim konvencijama se o tome govori i u konvenciji, na primjer, o nediskriminaciji na temelju e, rodne pripadnosti. To je ono što već imamo. Naravno, možemo učiniti još više, ali evo, već i to postoji. Zatim, vezano uz interne e, poteškoće ili nejednakosti, gospođa Arena je o tome govorila, mi sada revidiramo korištenje fonda za prilagodbu globalizaciji u suradnji s povjerenicom Tyson. E, zajedno na tome radimo. Glede korupcije. Nismo još u potpunosti finalizirali naš pristup. Moramo uzeti u obzir korupciju u ovim trgovinskim sporazumima jer moramo imati dobro upravljanje. Ako nemate dobro upravljanje onda ne možete iskoristiti sve one mogućnosti koje vam trgovina nudi. Ali radimo na uspostavljanju mekanizma za to. Dakle, to je još u tijeku i naravno rado ću čuti vaše mišljenje o tome. I na kraju, vezano uz provedbu, da, to je jako dobra ideja e, govoriti o vremenskim rokovima, reći dokle smo stigli, s kojim prijedlogom. Nismo predvidjeli neke dodatne zakonodavne prijedloge vezano uz ovo, ali morat ćemo imati određenu situaciju gdje ćemo provjeravati dokle smo stigli. U glavnoj upravi ćemo vidjeti na koji način vas redovno možemo izvještavati o tome. E, zatim, gospođa Sajfi vezano uz reciprocitet. To je u ovoj strategiji spomenuto je najmanje tri ili četiri puta. To je ta naša ambicija ujednačavanja, e, uspostavljanja ravnoteže između tržišta. E, to je jako dobro za Europsku uniju. Komisija smatra da je to također dobro. Moramo uspostaviti ravnotežu kako bi i za i drugi partneri se otvorili isto kao i mi. To je spomenuto u ovoj strategiji. Gospodine predsjedavajući, mislim da sam ovim pokrila i odgovorila na većinu postavljenih pitanja. Postoji naravno pitanje o transparentnosti, kako ići dalje i tako dalje. To sam primila na znanje. Vratit ću se ponovo da razgovaramo o tome. U svakom slučaju znajte da sam na raspolaganju i mogu doći kad god želite. Hvala vam najljepša, gospođa povjerenica. Ovo je bila prva rasprava o ovoj novoj strategiji. Radi se o novom, vrlo obećavajućem pristupu i ostaćemo naravno u kontaktu i naravno vidjet ćemo u našem izvješću što koje mišljenje o ovoj strategiji i kako na najbolji način je iskoristiti da bude korisna našim građanima. Hvala. Okay, now we are going on. Poštovani kolege, sada samo još e, želim reći vezano uz e, strategiju za trgovinu imat ćemo još do sredine sljedeće godine dosta prilika za raspravu. Gospodin Winkler je dao jedan sjajan predlog o kojem ćemo razmisliti da možda imamo jedan dan godišnje gdje ćemo razgovarati o e, politici trgovine u Europskoj uniji. Prelazimo na točku sedmu. Tko god želi razgovarati o bilo čemu što nije na dnevnom redu, molim vas da napustite prostoriju ili budete tihi. Dakle, točka sedma, godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja. Predajem riječ e, izvjestitelju, gospodinu Sjenfendu. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Europska komisija je procijenila politiku konkurencije za 2014. godinu. Na koji način bih mogao rezimirati ovu procjenu na najkraći mogući način? E, tržišno digitalno tržište je tržište na koji je stavljen najveći naglasak, to nije začuđujuće jer se radi o tržištu koje se brzo mijenja i koje traži različito zakonsko uređenje u odnosu na druga tržišta. Još jedno područje koje je naglašeno je energetsko tržište i e, financijski sektor koji mora biti transparentan i e, iskren. Zatim europska industrija je također pitanje kojim se bavimo u ovom odboru. Promoviranje kulture vezane uz konkurentnost ne samo u Europi već i u cijelom svijetu. Ta tema je bila predmetom odredbi koje stoje na stranici 21. i 22. ove procjene. Što se tiče našeg mišljenja, ja sam ovdje naglasak stavio na važnost privatnih ulaganja, e, javno-privatnih partnerstava i korištenja e, prisustva na konkurentnim tržištima. Zatim, mislim da treba ograničiti monopole, i izbjegavati situacije privilegirane pozicije određenih poduzeća. Nekoliko riječi o međunarodnim sporazumima. Ovdje se pozivam na Međunarodnu trgovinsku organizaciju koja bi trebala razmotriti pravila o konkurentnosti. Moram uzeti u obzir mala i srednja poduzeća na globalnoj razini i predlažem pružanje pomoći za promoviranje lojalne konkurentnosti. U postupku globalizacije ovaj aspekt je jako bitan. Uz to imamo i pitanja pristupa energiji. To je jedan od preduvjeta za lojalnu konkurentnost na svjetskom tržištu. U našem mišljenju Naglasili smo i ulogu međunarodnih e, institucija, OECD-a, na primjer, koji, je, koji se također zalaže za dobru konkurentsku politiku. Ovo je vrlo dobro izvješće u kojem je predstavljeno dobro mišljenje, ali mislim da imamo i čitav niz područja u kojima bismo trebali biti nešto aktivniji konkurentnost je motor za razvoj i to je vrlo bitno što je konkurencija bolja, gospodarstvo je u boljem stanju. Hvala. Izvjestiteljica u Sjeni, Karolina. Eh, Kolegice i kolege, prije svega se želim zahvaliti izvjestitelju eh, na mm, izvješću, odnosno prijedlogu izvješća. Klub zastupnika socijalista slaže se sa mnogim um, aspektima tog uh, izvješća, e, naročito kada gledamo na međunarodna tržišta i e, sustav javne nabave, trebamo usto vezati socijalne kriterije i ekološke kriterije, a e, uspostaviti to u okviru VTO-a je dobro i moramo vidjeti možemo li to uspostaviti u bliskoj budućnosti jer od 2004. godine na ovamo nismo uspostavili sporazum sa VTO. Što se tiče malih i srednjih poduzeća moram reći da naš klub zastupnika tome pridaje veliku važnost. Malim i srednjim poduzećima treba pomoć kako bi ostvarili svoje potencijale. Mi ćemo e, uložiti čitav niz amandmana, naročito pristup digitalnim mrežama i digitalnoj infrastrukturi. Mislimo da je to važno kako bi se stimulirala e, konkurentnost, jer više konkurentnosti znači više i, e, više izbora i niže cijene. To je naročito važno e, u sektoru telekomunikacije. Izvjestilj puno govori o energetici. Mi ćemo uložiti amandman koji govori o eh, energentima koje su prihvatljivih cijena. Eh, politika tržišnog natjecanja zaista je odsudna na ovom području. Želimo se boriti protiv svega onoga što ide protivno tržišnom natjecanju. Pravila u okviru okvirne trgovinske politike ne smiju ići na uštrb zaštiti općeg interesa. Moramo također proučiti kakvu ulogu igraju velike samoposluge e, koje uzrokuju probleme u opskrbnom lancu. I e, moramo pogledati kakva je situacija sa državama članicama. E, Europs, primjerice e, s bananama, dakle tu cijene određuju velike samoposluge. Uvjerena sam da ćemo imati dobru E, konkurentnost. E, hvala lijepa. Tržišno natjecanje e, jednake mogućnosti za sve, to je važno ne samo unutar Europske unije, već i na općenito na svjetskim tržištima i mislim da je to važno u godišnjem izvješću o tržišnom natjecanju. E, mi se moramo zalagati za tržišno natjecanje i stvoriti uvjete na svjetskom tržištu koje će to omogućiti. E, klub zastupnika ecr zaista ovoj temi daje veliku važnost. Želim se zahvaliti izvjestitelju koji je puno toga učinio postoje ipak tri dodatna elementa koje želimo da se uvrste u izvješće. U poglavlju trećem govori se o tome da se zalaže za multilateralan sporazum kad se radi o politici tržišnog natjecanja. Mislim bi bilo dobro u zasebnom e, stavku govoriti o e, provedbi pravila tržišnog natjecanja primjerice e, druga generacija sporazuma između Europske unije i Švicarske je primjer toga sklopljen 2013. godine. I isto tako točki šestoj poziva se na OECD. Europska unija i različita tijela zadužena za tržišno natjecanje u pojedinim državama članicama trebaju se postaći da igraju značajnu ulogu u e, međunarodnoj e, mreži e, za tržišno natjecanje. To je nešto što bismo također htjeli da se doda. Treća stvar koju želimo da se doda jest podrška zemljama u razvoju za pravedno eh, no, tržišno natjecanje. Zašto ne bismo govorili ovdje kada se radi o eh, stručnoj suradnji eh, među tim zemljama. Uvjeren sam da će i naši neprijatelji nešto o tome htjeti komentirati. Dakle, nitko drugi se ne javlja za riječ, pa dajem riječ predstavniku Europske komisije. Hvala. Europska komisija pozdravlja prijedlog izvješća koji se bavi važnim pitanjima vezanim za međunarodnu trgovinu i tržišno natjecanje. E, jako nam je drago da smo, ovdje možemo saslušati vaše stavove o tome. Primit ćemo na znanje vaše komentare. E, Biće nam drago da uđemo u, raspravu u, i e, u buduće surađujemo na tu temu s vašim odborom. Isvojit ću e, nekoliko stvari. Vrlo smo aktivni u međunarodnim forumima i kad se radi o bilateralnim forumima i o multilateralnim forumima. E, primjerice, e, međunarodna mreža za tržišno naticanje gdje više od 200 različitih jurisdikcija raspravlja vrlo otvoreno i pokušava pojačati suradnju. Također naglašavamo da DGCOM jako e, puno surađuje, e, odnosno daje podršku sa zemljama kao što su Ukrajina ili pak e, Moldavija. I na posljedku subvencije mogu biti važna prepreka za trgovinu, dakle sprječavaju tržišno natjecanje. Upravo iz tog razloga Europska unija uspostavila je sustav nadzora državnih e, potpora i e, to je predmet rasprava o TTIP-u. Hvala. Sada se opet vraćamo izvjestitelju. Hvala lijepa na svim komentarima. Zahvaljujem se Onima koji su iznijeli pozitivne komentare, hvala vam na e, obećanjima da ćete dakle uložiti amandmane. Nadam se da ćemo bez problema i na vrijeme pripremiti kompromisne amandmane. Hvala. Amandmane treba podnijeti do, uložiti do 21. listopada u podne. a dok ćemo mišljenje usvojiti 19. studenog. Hvala lijepa, a sada prelazimo na osmu točku dnevnog reda. A to je sporazum o trgovini uslugama i ako što se sjećate dogovorili smo se da ćemo raditi o rezoluciji gdje ćemo vidjeti kakvo je stanje stvari i dati dakle E, mišljenje o tome. Izvjestiteljica Reding ima riječ. Hvala. Započet ću sa nekim e, općim informacijama. Radni dokument e, iz rujna je u vašem dosjeu. To je naravno stari materijal. Upravo su vam podijelile prijedlog izvješća koje također dani izvjestiteljima u sjeni a od ponedjeljka moći ćete ga naći i na web stranicama. Dakle, mogućnosti imate, ali ovo što ste dobili u radnim materijalima je stari dokument, nemojte ga koristiti odjel parlamenta koji se bavi za pitanja mjera politike napravio je jako dobar, um, sačinio jako dobar dokument o tome, pa mislim da je to zanimljivo pročitati. Dakle, ovo čime se mi bavimo traži puno transparentnosti i zato smo mi pokušali da e, sporazum o trgovini uslugama bude upravo model onoga koje ćemo uspjeti povratiti povjerenje građana. Dakle, radimo od toga nakon izbora 2014. godine i preuzeli smo sve dokumente vizane za pregovore, a u godinu dana održalo se šest sastanaka e, e, ekipe za nadzor. Mi smo radili naročito na suradnji s civilnim društvom, a vrlo brzo ćemo jasno iznijeti kakav sporazum želimo i kakav ne želimo. Govorim u prvom licu množine i tu mislim na odbor INTA i na devet odbora koji daju mišljenje. Dakle, na tome radimo i nastavit ćemo dalje raditi na tome. Nadalje, želim da moj stav bude sasvim jasan. Kažemo da, ali za sporazum. Da, da imamo međunarodni sporazum, ne da se smanje norme. Da, otvaranje, mogućnost otvaranja za naše tvrtke u e, inozemstvu. Njima je to potrebno jer su barijere izvan Europe vrlo veliko, ali E, ne e, moramo istovremeno jamčiti sigurnost i zaštitu našim građanama. Dakle, usluge su posvuda u poljoprivredi, u trgovini, svugdje. Tri četvrtine našeg BDP-a i dvije trećine naših radnih mjesta su na području usluga. Prema tome, jako je nužno da se nastavi s gospodarskim rastom u tom sektoru. Međutim, ništa prilikom pregovora ne smije ići na uštrb našeg socijalnog e, političkog i kulturnog modela na kojem nam zavide toliko velike, e, toliki broj zemalja. E, moramo imati e, protok informacije, ali moramo zaštititi podatke. Da, želimo visoko kvalificirane E, stručnjake, ali samo na ograničen način i pod uvjetima i to nešto što nalazi se u napisano u ugovorima i u domaćem zakonodavstvu. Dakle, želimo taj sporazum, ali on mora biti uravnotežen. Sporazum o trgovini uslugama daće mogućnost da e, organiziramo tržište, da pokažemo reciprocitet i da <clears throat> pazimo da imamo pravo da mi i dalje reguliramo i da naša temeljna prava <clears throat> moraju zaista biti sačuvana. Kako bismo to jasno naglasili, osim e, ovih e, rezervi koje sam iznijela, e, da ali, unijela sam tu i ograničenja, naime ono preko čega ne želimo preći u pregovorima. Dakle, što je za nas e, ne. Što se tiče pravila <clears throat> za potrošača, želimo više, želimo da imamo, izvedemo naša pravila za roaming, želimo blokiranje spamova. <clears throat> želimo više reciprociteta, boljeg pristupa vanjskim tržištima za čitav niz usluga, financijskih, telekomunikacijskih i drugih. Moramo imati više toga za mala i srednja poduzeća, da se dobije um, putem interneta mnogo informacija o trgovini. Povjerenica nam je to obećao i morat ćemo početi E, odmah na samom početku primjenjivati te odredbe u tom sporazumu. A želimo također da međunarodne norme koje mi primjenjuju, primjenjuju i naši međunarodni partneri. Primjerice one iz Bazela, e, IMO, e, ICO, kao i tako dalje i isto tako želimo li mi da Kina u tome sudjeluje kao i druga e, brzo rastuće ekonomije. Eh, možemo li stvoriti neki drugi status za slučaj da do svega toga ne dođe onoliko brzo kao što želimo. Dakle, neku koherentnost, bolje upravljanje i tako dalje. Ne želim sada sve ponavljati, međutim, Rekla sam da smo jasno rekli što ne želimo. Moramo sačuvati naše pravo da donosimo pravila. E, naše javne službe moraju toga biti isključene. E, zdravstvo, obrazovanje, socijalno osiguranje trebamo zaista imati apsolutnu mogućnost da to sačuvamo. Naši e, sporazumi uz neka izuzeća, audiovizualni mediji i e, e, izdavaštvo moramo zaštititi jer često zaboravljamo na izdavaštvo. Govorili smo o zaštiti osobnih podataka, to je zaista nešto do čega držimo. Naša temeljna prava ne mogu biti predmet pregovora i tako dalje. Kolege, mislim da ne smijemo suprostaviti ofensivne i defanzivne interese. Jedno i drugo mora biti komplementarno ne može biti trgovinskih sporazuma bez mehanizma zaštite i ne može biti mehanizma zaštite bez odgovarajućeg trgovinskog sporazuma. Trebamo dakle i jedno i drugo spojiti. Uspijemo li u tome, onda će ciljevi Europske unije u sporazumu o trgovini uslugama je nešto što će omogućiti da su europski interesi bolje zaštićeni, da tržišno natjecanje se radi po pravilima, a ne protiv njih i da imamo otvoreno tržište za tržišno natjecanje tamo gdje ga sada nema, a da zaštitimo od vanjske konkurencije ono što ne želimo, a to su kultura i javne usluge. Na taj način moramo ući u pregovore o tome. Ne smijemo prije nego što se pregovori zaključe govoriti je li rezultat dobar ili loš. Moramo demistificirati i moramo odrediti prioritete. I tu upravo parlament ima, može imati dodanu vrijednost. Dragi kolege, moram vam reći da suradnja na sastancima izvjestitelja u sjeni, će vrlo glatko, jako je pozitivna i tim pozitivnim pristupom uvjerena sam da možemo ostvariti rezultate koji će omogućiti da većina u parlamentu bude zadovoljna. Hvala gospođo Reding. Sada izvjestitelji u sjeni. Hvala. Usluge su ključne za naše gospodarstvo, ključne su za radna mjesta i mm, jednako kao i u e, zemlji iz koje ja dolazim i prema tome zaista je odsudno da se pravila u tom sektoru zaista primjenjuju i da imamo kvalitetna radna mjesta ovdje i u inozemstvu. E, mi socijalisti E, vidimo da izvjestiteljica zaista želi da se ostvari smisleni sporazum e, među, svim klubovima i zaista ćemo učiniti sve što možemo da bismo ostvarili taj cilj kojim svima mi težimo. Prije svega želimo da ponovno zaživi multilateralizam. Ovo nije najbolji opcija i prema tome u sporazum ne treba ući ništa što će biti inkompatibilno s multilateralom u budućnosti. I to je ono što mi e, ćemo slijediti kao znak hoćemo li ovo podržati ili nećemo. Kada smo govorili o tTp e, TTIP-u i izvješću koje je radio naš predsjedavajući, Govorili smo o zaštiti podataka i e, bonitetom vezanim za financijske usluge. Nadam se da su ti aspekti oni gdje ćemo napredovati jer e, mislim da će se voditi i e, puno složenije rasprave još u drugim područjima. Po pitanju javnih usluga tražit ćemo, baš kao što traži i gospođa Reding, da iz eh, da se ti aspekti izuzmu iz pregovora, ali ćemo se također eh, protiviti apsolutno svim drugim odredbama koji bi mogle ići na uštrb javnih usluga. Moramo poslati istovremeno ovim izvješćem i neke stručne komentare i e, e, preporuke o sadržaju što se tiče tih tehničkih sadržaja moramo pokazati komisiji da se oni ne mogu kriti između općih mjesta i moraju uzeti u obzir naše zahtjeve po pitanju mobilnosti moramo reći da nam potrebne e, zaštitne klauzule kojim će se omogućiti zaštita e, normi rada. I zato mislim da moramo uključiti obveznu socijalnu odredbu i moramo odrediti točne rokove i e, kategorizirati radnike. Što se tiče domaćeg propisa e, javne e, tijela moraju moći donositi odluke i zakone i drago mi da to u tekstu jasno stoji. Moramo vidjeti kako će teći pregovori. Uložit ću u tom smislu nekoliko amandmana. Mislim da možemo smionije tražiti da odredbe domaćih pravila ne idu dalje od odredba ba koje stoje u općem ugovoru o trgovini. Nešto moramo reći i o transparentnosti. Treba uvijek početi od nečeg pozitivno e, i moramo reći da ova komisija je po pitanju transparentnosti se popravila više nego li ranije pokušava se e, trgovinske politike načiniti takvima da javnost u njih ima povjerenja. Ali mi u ovom izvješću se e, ne moramo braniti, ispričavati, već tražiti više transparentnosti. E, sve ono što rade dionici tog e, sporazuma o trgovinim uslugama mora biti u javnoj domeni. I moramo vidjeti kako se VTO u to uklapa ako do sporazuma dođe. E, raduje me što ću surađivati sa e, kolegama iz drugih klubova zastupnika. I jedna stvar koju ne smijemo zaboraviti, mi ovdje ne glasamo jesmo li mi za ili protiv e, sporazuma o trgovini uslugama. To će doći na kraj. Ovo sada jest to da šaljemo političke signale pregovaračima. Ako to ne napravimo, ne možemo tražiti ovakav rezultat. Hvala. Ema McClarkin. Hvala e, izvjestiteljici o nagleda nadzor nad ovim sporazumom i cijelim procesom i e, trudi se da mi e, kao parlament imamo jasan glas koji se, će se čuti i zahvaljujem se s materijalima koje nam je proslijedila ranije ovoga tjedna. Ja mislim da izvjestiteljica ima uravnoteženi pristup kako bismo imali sveobuhvatni sporazum i isto tako traži odgovarajuću zaštitu, a isto tako uzima u obzir ono što smatraju e, svi iz različitih e, političkih opcija ja ću ove materijale dobro proučiti, ali za sada e, tek samo nekoliko početnih primjedbi. Izvjestiteljica zaista želi da sve ono što brine oko tog sporazuma bude uzeto u obzir, a to je već viđeno u prvom u samom e, e, prijedlogu i zaista trebamo u interesu građana načiniti e, taj sporazum, to je točno, ali ne smijemo to naglašavati na uštrb međunarodnih sporazuma. Međunarodni sporazumi e, ne mogu e, postati zastarijeli, ne mogu zastarjeti zato što pojedine stranke to žele. Ali istovremeno želim zatražiti od kolega da razmotre E, mogućnost kulturnog izuzeća e, koji je bio predmet i TTIP-a što se e, puno toga je vezano za kulturnu izuzeće naročito za audiovizuelno E, aspekte e, vezane za europski film i glazbu, ali e, bojim se da ne smijemo proširiti definiciju kulture. Naime, moramo reći točno što je kultura i kako će se to protumačiti i kako će to funkcionirati u načinu na koji ćemo mi raditi po tom pitanju. Vjerujem da je i povjerenica već se obratila predsjedavajućem odbora za kulturu. E, drago mi je da je izvjestiteljica e, vrlo e, oprezna o, kada se radi o socijalnim zakonima i zakonima o radu. Ja sam na turskom prijedlogu koji govori o odlasku na radu u treću zemlju. U potpuno se slažem da je to pitanje migracija, te da ne smije biti dio ovog sporazuma već e, da bi se tu trebalo raditi samo visoko kvalificiranim e, radnicima. Hvala izvjestitelju na svom obavljenom poslu. Hvala gospodin Takula. Eh, eh, eh, gospodin Takola, izvolite. Malo ste zaspali, sanjate. Je li sad u redu? Da li, da li sad govorim na pravom mjestu? Dobro. E, što se tiče mm, izvješća gospođe e, Reding, ja se slažem sa ostalim u svim bitnim točkama. Usluge su vrlo važan dio izvoza Europske e, unije i njezinog gospodarstva i samo će rasti u sljedećim godinama. Europsko je tržište vrlo otvoreno i usluge su vrlo važne za Europsku uniju. Moramo e, koristiti ove e, pregovore kako bismo stvorili reciprocitet s drugim tržištima. Dobro je da komisija daje prioritet e, uslugama kao novoj strategiji trgovine za liberale naročito je digitalna trgovina i elektronska trgovina važna kao i otvaranje u trećim zemljama tržišta nabave. Što se tiče isporuke e, usluga, to je vrlo važno i vrlo e, bitno za visoko profesionalnu populaciju Europske unije, ali kao što je rekla izvjestiteljica, E, i to s pravom, a Europska unija mora se pobrinuti da i drugi razumiju što je mod četiri, i a što je, a što nije. Dobro je vidjeti da izvjestiteljica se također e, pozabavila ključnim senzitivnim temama, a, što, a to je e, isključenje e, audiovizualnih usluga i javnih usluga. I dok pregovori o tizi napreduju, nije bilo puno javne rasprave i E, izvjestiteljica je sve podijelila sa parlamentom što je fantastično. Sve zainteresirane moraju biti aktivno uključene što znači da se moraju uključiti i vlade e, zemalja članica. Unapred se veselimo što ćemo zajedno raditi na ovome dokumentu, tako da taj dokument bude dobar i da može ojačiti poziciju komisije za vrijeme pregovora. Kao što ste vidjeli gospodine predsjedavajući ja sam također govorio u ime mog kolega Statlera koji nije mogao danas sudjelovati u ovoj u ovom sastanku i ja ću također u njegovo ime pročitati i ispraviti tekst. Gospođo Min, hvala gospodine predsjedavajući. Ja također e, zamjenjujem gospodina Kologla koji nije mogao sudjelovati. Ovo je njegov tekst. Hvala gospodine predsjedavajući, da, drage kolege, hvala na ovom e, izvješću koji e, razjašnjava opseg ovoga dogovora da bude uravnotežen. Ti pregovori su nova stepenica na, u uključenju u svjetsku trgovinsku organizaciju. Mi smo protiv tih sa eh, sporazuma i jako smo zabrinuti za ciljeve ovoga eh, izvješća. Umjesto da eh, pokušavamo spoziti ove sporazume pod tise, mi moramo imati bolju zaštitu zaštite socijalnih prava. Još uvijek nismo e, zadovoljni sa procjenom učinka. Gospođa e, Reding je rekla da želi objaviti e, e, taj, to izvješće o utjecaju kada se pregovori završe. Zašto ne sad? Zašto tek nakon završetka pregovora? Građansko društvo je zabrinuto za tisa pregovore i sporazum. Mi trebamo slušati njihovo zabrinutosti, a ne uspostavljati nove standarde putem novog globalnog e, ugovora. TISA e, e, bi trebala regulirati te usluge iako smo zabrinuti što isključujete javne usluge, a ne objašnjavate zašto to radite, koje javne usluge će biti isključena mi tražimo da sve javne usluge i sve usluge od, javno, od javne, e, e, javnog interesa budu isključene iz tisa ugovora i konačno odbacujemo e, negativne pristupe kao i hibridni e, pristup koji još uvijek u e, nacrtu izvješća. Da li želite da ja sada e, dodam svoje komentare ili u, kad se drugi put budem javila? Problem, e, drage kolege, da imamo još jednu točku na dnevnom redu. Izvjestiteljica iz AFKO je ovdje i moramo joj dati vremena da možda u drugoj rundi vrlo jasno i kratko Gospođa Karkela nije ovdje. Gospodin Mutner imate riječ. Oprostite. Također bih vam želio zahvaliti na izvješću koji je vrlo dobra osnova za e, diskusiju. Mi se slažemo s vama da obvezujuća implementacija međunarodnih standarda mora biti uvijek uvjet za preuzamanje obaveza za kroz prekogranične usluge. To je vrlo važno. Što se tiče transparentnosti, mi se slažemo da ne bi trebalo biti obvez da se podnose e, nacrti zakona za zainteresiranim e, stranama. Ključno je da imamo e, pozitivnu listu, a ne negativnu hibridnu listu. Pozivamo vas da pažljivo e, sagledate posljedice da se ovo primjenjuje na nacionalne osnovne sporazume. Mislimo da status quo nije dovoljena što se tiče transparentnosti i ako to postane dostupno publici e, javnosti samo nakon završetka e, razgovora onda se otvaramo pitanjama kojih danas nismo svjesni i e, odričemo se vrlo važnog doprinosa civilnog društva suradnja treba biti uzeta E, uzeta u obzir vrlo e, ozbiljno, znači e, dijalog sa civilnim društvima koja se odvija s vremena vrijeme nije dovoljno da se građansko društvo uključi onako kako treba. Lokalne vlade također nedostaju u ovome svemu jer su one nekoć bile odgovorne za implementaciju ovoga sporazuma. One bi stoga trebali biti uključene u e, pregovore. E, mi e, smo voljni surađivati da bi se dobio dobar kompromis. Hvala. Hvala. Gospodin Castello, koji nije ovdje. Mikrofon za govornicu, molim. Hvala. Ja sam zastupnica Ferrara i govorim ovdje u ime kolegice Tidjane Begin. Hvala kolegici Reding na izvješću, ona ga je jako dobro načinila i sa zanimanje sam ga pročitala i u osnovi se s njim slažem. U načelu nismo protivni trgovini uslugama, ali mislimo da trebamo imati zaštitne mehanizme koji će eliminirati rizik zlouporabe. E, zato e, Mm, moram samo dodati, iako izvješće dobro, da postoje tri teme kojima se nije bavila, ne znam je li namjerno ili slučajno. Kada se radi o sporazumu protiv ovoga o trgovine uslugama, treba govoriti o kontroverznim pitanjima. Trebali bismo primjenjivati pozitivnu listu kako po pristupima tržištu, tako i u okviru nacionalnih zakona jer mm, ne smijemo kao zastupnici Europskog parlamenta podržati ovaj riskantan pristup. Drugo što je važno su javne usluge s privatnim kapitalom. Primjerice, e, privatna tvrtka koja koja e, rukovodi sustavom javnog prevoza u jednom gradu. To je tako vrlo često u Italiji. Zahvaljujem izvjestiteljici na njezinom radu, ali mislim da se treba osvrnuti više u detalje na javne e, usluge, kao što sam upravo sada rekla. Još ono što je važno jest zaštita podataka, jer od trenutka kada podaci budu mogli slobodno cirkulirati među različitim državama potpisnicama, treba e, imati jaka pravila o tome a e, u svjetlu isto tako e, pitanja zaštite podataka i e, odluke suda o tome. Ali recimo odnosi s Kinom koja ne prednjači u, po pitanju zaštite podataka i isto tako što se radi s javnim uslugama koje su kasnije privatizirane. I još jedna stvar prije zaključka. Smatram da je za ovo vrlo važna tematika pa mi se ne sviđaju kratki rokovi, jer ovo je važno ne samo na odboru INTA, već i na drugim odborima gdje se želi da se ovo napravi na pojednostavljen način, što mislim da nije u redu. Ovo sam dakle pročitala u ime gospođe Begin. A sada gospodin Bove. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što je rekla izvjestiteljica, ne smijemo dijabilizirati ovo pitanje viza, ali možemo biti skeptični što se tiče dobre utemeljenosti ovih pregovora. Moramo biti oprezni, to je naša obveza. I s te strane mi je drago što ste na neki način ojačali ovaj tekst u odnosu na prvobitno izvješće, naročito vezano uz zaštitu osobnih podataka, ali isto tako vezano i uz financijsku uredbu. Također, eh, ovo izvješće mora biti zaista na razini onog što želimo postići. I E, moramo u određenim područjima biti e, oštri i tu trebamo dosta toga učiniti. Možemo poboljšati još neke stvari, mislim da je to već rečeno, ali moramo više zaštititi javnu službu, moramo ojačati e, popise koji će biti samo pozitivni, naročito u ovoj situaciji kada dolazi do tolikih izmjena. I moramo vidjeti što se može liberalizirati, što se ne može liberalizirati. Zatim, svi moramo shvatiti da pristup naših poduzeća u treće države predstavlja e, defenzivnu taktiku, ali istovremeno ako bi smo htjeli postići reciprocitet moramo zaprijetiti određenim e, uzvraćajućim mjerama. Zatim, transparentnost. O tome je govorila kolegica Kenton Darling, ali trebamo to i ponoviti. Komisija je rekla da će na transparentan način voditi ove pregovore, ali kao što je i rekao gospodin Dartmouth, molim kolege samo da malo tiše govore, što se tiče pregovora o TISI, sporazum o trgovini uslugama, još uvijek imamo još dosta toga da postići. <clears throat> Gracias, presidente. Yo también me sumo a a Hvala. Ja bih se također predložila čestitkama izvjestiteljici gospođi Reding na odličnom radu i također bih željela zahvaliti našim e, izvjestiteljima u Sjeni na njihovom radu ja sam zadovoljna što su sugestije uzete u obzir i ja se slažem sa izvjestiteljicom da kao i za da se čuje puno glasina i da se pregovori odvijaju u negativnom okruženju. I mislim da jedini način da se protiv toga borimo transparentnost. Nikad ne možemo imati dovoljno transparentnosti. A što se substance tiče, ja se potpuno slažem da, su, da je naša regulativa o zaštiti podataka i financijske ih, e, usluga i isključenje kulturnih usluga je nešto o čemu se ne može pregovarati, ali ima jedna točka koju mislim da moramo jasno izreći i izravno, a to je isključenje javnih usluga i usluga od općeg interesa. Treba biti potpuno jasno da ni pod koju cijenu nećemo staviti ništa u tizu što bi moglo e, ograničiti prostor za, za manovar javnih tije, e, javnih tijela kako organizirati javne usluge. to pravo mora biti zaštićeno u svim područjima i to moraju raditi javne e, vlasti. Moramo E, pratiti, pratiti te e, odredbe vrlo, vrlo dobro, tako da nijedna vlada nema prepreku e, u odlučivanju kako će svojim građanima pružiti usluge. Ja ću također dodati neke amandmane na izvješće, ali ja mislim da je to izvješće kao točka za, po, za početak rasprave vrlo odlična. Drage kolege, imamo sedam do osam minuta, imamo komisiju koja želi odgovoriti i izvjestiteljica i jer imamo još jednu točku na e, dnevnom redu izvjestiteljica iz Afro, e, a Helmund e, ne, nemate ništa za reći? Go, hvala. Ja bih također zahvalila izvjestiteljici na njezinom radu i također bih željela reći da smo zabrinuti za ovlasti koje smo ovime dobili jer vrlo je važno i, i zbog toga bih željela vas potaknuti da imamo mješoviti sporazum koji bi nacionalnim parlamentima isto omogućio e, određenu slobodu. Oni su dobili izvještaje, ali to nije dovoljno. Mislim da bismo trebali e, im imati pravo nešto reći o tome. E, to je Europski parlament, a sada gospodin Dadmos. Hvala gospodine predsjedavajući. Ima jednu točku koju želim pokrenuti, ali vrlo je važna. Željela bih, e, želio bih citirati izvješće pola rečenice gdje kaže e, razmjena podataka je postala najvažniji dio međunarodne trgovine, ali posljednji tjedan Europski sud pravde je e, eliminirao trans sporazum o sigurnoj luci po kojim se odvija prenos podataka. Imamo jednu To je jako, jako loše za eh, trgovinu sa Sjedinjenim državama i e, između dakle SAD i Europske unije jer e, mnogi na tisuće tih tvrtki e, zapravo se bazira na tom proteku podataka. A to se Europski sud je isto tako zapravo uništio mehanizam koji je postojao sa značajnim E, pozitivnim aspektima proteka podataka i e, pozitivnog za potrošače. I zato molim da se tim pozabavite, a ne da kao obično takve stvari e, zaboravite, odnosno prestanete s tim. Hvala lijepa. Evo imam jednu primjedbu. Ne bih htio da ovdje čujemo identična mišljenja ali svi naglašavaju da je važno da se izuzmu javne službe. To e, izgleda kao da te javne službe su toliko posebne pa ako e, privatni gospodarski subjekt se pojavi u tom sektoru, da će se odmah sve raspasti. E, govorilo se o sektoru prometa, naročito gradskog prevoza. E, moram reći da u gradskom prevozu sam bio svjedok privatnim gospodarskim subjektima gdje je gradski prevoz bio kvalitetan a e, cijene prihvatljive. Prema tome mislim da nije u redu da se javne službe izuzmu iz ovoga, već se treba njima na odgovarajući način e, ponašati prema njima. Hvala, dobro jutro svima. Prvo želim zahvaliti izvjestiteljici na izvještaju. veselimo se konačnom proizvodu. Nekoliko stvari koje želim reći. Jedno je posle neke stvari koje u izvješću multilateralizacija, i važnost u komunikaciji o inicijativama o kritičnoj masi ste, država stranica, također uspostavljanje e, ravnoteže između e, razmjene podataka, a da, a da se pritom čuva e, privatnost podataka, mobilnost također, puno je tu konvergencija koje su vrlo zanimljive mi moramo imati pravo regulative, to je već u tekstu, to je kritični dio TISE i e, drugih e, sporazuma. E, javne usluge nam omogućavaju da imamo monopol u bilo kojem, u sektoru osim telemokonica i u TIZI Važno je da opseg, i tu moramo biti e, pažljivi, opseg, e, tisa je opseg onoga što je danas GAC vrlo je važno za budućnost i materializaciju tize, znači ne možemo promijeniti opseg ili doseg, ali moramo modulirati naše obveze što se tiče pozitivne liste i negativne liste, pozitivna lista mora biti za pristup tržištu, a negativno za nacionalni tretman. Ako sagledamo analogiju sa gatom, u gatu Imamo također e, pozitivnu listu, listiranje za pristup tržištu, a nacionalni tretman ima negativni listing jer u GATU to se e, odnosi na sve dobra bez ikakvih e, izuzetaka. TISA bi trebalo tu imati mogućnost da za rezervu za nacionalne usluge, a da istovremeno zadržimo sposobnost da zatvorimo ili otvorimo pristup nekim uslugama kao e, pozitivan, e, e, pozivanu obavezu na tržištu. Hvala, gospođa Reding. Eh, gospodine predsjedavajući, zahvaljujem kolegama na konkretnim i vrlo pozitivnim primjedbama. Ja se unaprijed veselim vašim amedmatima koje ćete poslati i nadam se da ćete nam dati vrlo, eh, eh, dobre prijedloge koje će imati veze sa većinom kolega, tehnički koji aspekt je već dala komisija, znači ne moram ništa reći o tome, ali za sve vas mi radimo u kontekstu gac jer moramo e, napraviti tazu tako da može postati multilateralizirana u određenom trenutku i stoga moramo se držati GAC-a i onako kako je ga sastavljen. Jedna tehnička informacija o procjeni učinka. Predlažem dva, tak, dvije takve procjene, jednu sada i to već se odvija i jednu naravno kada imamo definitivni tekst na stolu. Znači imat ćemo dvije procjene učinka koje ćemo dati parlamentu prije nego što parlament može dati svoju zadnju riječ. Hvala Hvala, gospođo izvjestiteljice. Rok za amandmane je 13. listopad u 6 poslije podne u 18 sati a onda ćemo imati sljedeću, sljedeći sastanak o tome 30. studenoga ili 1. E, e, decembra. Sada moram reći da zahvaljujući e, prevoditeljima imamo još 10 minuta, možemo se posvetiti sljedećoj točci na dnevnom redu. Kolege, hvala vam što ste bili ekspeditivni. Prelazimo na točku 9, to je izvješće o transparentnosti, odgovornosti i integritetu u e, institucijama Europske unije. To je inicijativa AFKO, a govori se o funkcioniranju naših institucija a naročito sa naše strane je važno pitanje transparentnosti jer smo o njemu upravo razgovarali e, za vrijeme diskusije o tizi ali također se puno razgovara o e, ti e, transparentnosti za vrijeme izvješća o TTIP-u i i to u toku današnjeg dana. Vrlo sam zadovoljan što je e, izvjestitelj Avko ovdje, da ću mu e, riječ da objasni svoje stavove e, o, u vezi s tim izvješćem. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, ja ću samo kratko. Najprije Drago mi je što odbor INTA surađuje na ovom izvješću. Vremenski rokovi nam to dozvoljavaju. Imamo izvješće od Juri, INTA, Libe, Envi i KONT, što pokazuje da je ovo zaista značajno pitanje za mnoga područja. Također želim naglasiti da želim da imamo što užu suradnju sa svim odborima i već sam počeo pozivati izvjestitelje zadužene za mišljenja na sastanke na kojima već e, izvjestitelji u sjeni razgovaraju o ovom pitanju i ovdje zapravo postoji način jednakog postupanja za sve one koji su zaduženi za ovo mišljenje. Naravno, u, već smo mogli primijetiti u radu na različitim odborima da postoje određena preklapanja. E, stoga određena mišljenja će biti uključena barem djelomično u izradu kompromisnog teksta. Nadam se da ćemo imati najbolju moguću suradnju i drago mi je što predsjedavajući ovog odbora INTA radi na istom ovom mišljenju. Koja pitanja su ovdje najzanimljivija? Naravno, vezano uz E, pouzdanost e, ili odgovornost moramo shvatiti zbog čega su neke odluke donesene i na temelju čijih mišljenja. Ovaj parlament javno donosi odluke, a vijeće što se tiče pitanja o trgovini nije nužno uvijek transparentno. Te bismo htjeli znati što je s tim vezano uz transparentnost. To je uvijek dovodilo dosta rasprava po pitanju e, pregovora o trgovini. Neki napredak je napravljen, ali moramo si postaviti pitanje možemo li uzeti u obzir mišljenje pravobranitelja o ovom pitanju da mora postojati popis dokumenata na raspolaganju. Također moramo vidjeti koji uvjeti će se trebati ispoštovati u prostori za čitanje. U, to imamo u odboru taks je, je teško uspostaviti radili se o dobro utvrđenim uvjetima. Također mislim da bi bilo zanimljivo razgovarati o tome može li Europski parlament e, prihvatiti da ga se tretira na gori način u odnosu na neke nacionalne parlamente. Možemo li E, ovdje prihvatiti to načelo primjenja najviših standarda, a vezano uz integritet, jedno od postavljenih pitanja je da li svi, sve zainteresirane strane imaju pristup svim e, informacijama i imamo li potpunu transparentnost u razmjeni podataka informacija. Mislim, na primjer, da bismo trebali obvezatnim obvezatno e, trebali objelodaniti informacije e, rasprava, ali isto tako svi oni koji žele e, govoriti o zakonodavnim pitanjima trebaju biti i informirani o podacima koja su na raspolaganju. Što se tiče sporazuma o trgovini i e, međunarodnih progovora sa Europskom u ime Europske unije. Moramo naravno postići najviše standarde kao i standarde Svjetske trgovinske organizacije, Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo kao i e, načela vezana uz konvenciju Arhus. E, moramo preuzeti dobre primjere drugih i zanima me mišljenje vas kao odbora koji se bavi dosta ovim pitanjima. Zaista e, očekujem bogat doprinos vaše strane. Hvala najljepša, a sada predajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Izvjestitelj u ime Pučana je gospođa Krista Hovert. Izvolite. Zahvaljujem. Zapravo, mislila sam da ćete vi prvi <laughs> uzeti riječ kao predsjednik, ali dobro, evo, ja ću samo kratko, tek smo na početku ovog rada. Mi naravno pozdravljamo ovu inicijativu, jer moramo razmisliti o međuinstitucionalnom planu kojim ćemo zajamčiti određenu dosljednost i jednakost vezano uz transparentnost, pouzdanost, integritet. To su sve pojmovi o kojima veoma često raspravljamo, a zapravo govorimo o veoma različitim činjenicama, ovisno o instituciji o kojoj govorimo. To je prvo. Drugo, četiri institucije i šest organizacija o kojima govorimo imaju veoma različitu namjenu. I mislim da je ovo pravi trenutak da definiramo interakciju između različitih e, institucija. Imamo zakonodavce, imamo e, kontrolore i tako dalje. Moramo imati povjerenje u institucije. Mi smo u 21. stoljeću i mislimo da je dobro vidjeti kako stvari stoje mhm. sada. Dakle, ovo izvješće će nam omogućiti da razmislimo o svim ovim pitanjima i mislim da je vrlo dobro da i odbor INTA da svoje mišljenje. Ali, iskreno govoreći, ne znam hoćemo li govoriti o trgovinskim pitanjima u ovom izvješću. Sumnjam u to. Ali dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo e, kada budemo vidjeli prvo izvješće Bernd e, jer si ti izvjestitelj. Hvala. Da, ja sam zapravo pokušao ispoštovati redoslijede klubova zastupnika, jer naravno svi ćemo zajedno raditi na ovom izvješću. Vezano uz e, trgovinsku politiku, s obzirom na nepovjerenje koje sada postoji među građanima glede trgovinske politike, moramo se izjasniti i o tim pitanjima. A transparentnost je jedno vrlo aktualno pitanje, dakle, vis javnog mnjenja i od siječnja moram priznati da smo dosta napredovali. No, još se dosta toga može učiniti. Možemo poboljšati, na primjer, objavljivanje zapisnika naših sastanaka. To je također u tijeku pregovora i to je metode koje će se koristiti i za 11. krug pregovora. Vezano uz e, klasificiranje dokumenata kao povjereni ili tajni dokumenti, tu nemamo jasne kriterije koje primjenjujemo. Dakle, i o tome bismo trebali razmisliti. Julija, i ti si rekla da postoji veza između različitih institucija i funkcioniranju institucija, zakonodavstva, nadzora. Tu postoje određena siva područja, nejasna područja koja nisu jasno utvrđena ugovorima. Uskoro ćemo zaključiti sporazum sa Europskom komisijom, ali, na primjer, takav sporazum nemamo svijećen. Dakle, i tu imamo stvari koje trebamo razjasniti, uključujući i trgovinsku politiku. Mislim da postoji manevarski prostor za postizanje napretka. Kako bismo bili transparentniji u institucijama i vizavi javnog mijenja. Gospodin Kempe, evo samo kratko. Imam dva komentara vezana uz ovo izvješće. Najprije mislim da ste u pravu. Transparentnost, kao što je povjerenik rekao, je vrlo bitna, jer e, gubimo bitku za mnoge e, trgovinske sporazume, jer tajnost izaziva sumnju. I ako e, nismo ako smo dobro informirani o nečem, onda možemo se bolje boriti protiv kritika naših suparnika i mislim da je to onda lakše objasniti javnom mjenju. Također e, mislim da Ovdje trebamo govoriti o e, rastu, trgovini, radnim mjestima. E, ne možemo sada se samo, ne možemo se osvrta, osvrtati na samo lobiranje i tako dalje. Mi smo odbor za trgovinu i moramo govoriti o radnim mjestima, o trgovini i to moramo uvrstiti u ovo izvješće. Hvala, gospodin Šojc. Zahvaljujem. Ja također želim pozdraviti ovaj pristup koji imamo kako bi postigli veću razinu transparentnosti i vratili povjerenje u e, zakonsko uređivanje. E, malo prije rečeno da mora postojati horizontalno razumijevanje i suradnja među odborima kako bi vidjeli na koji način shvatamo tu transparentnost. To je izazov i za nas. A moram ovdje privući pozornost na jednu stvar što nije nužno e, srž rada našeg odbora, ali kada govorimo o trgovinskim sporazumima govorimo o transparentnosti i razmeni informacija sa trećim zemljama. Na koji način pitanja trgovinskih sporazuma mogu biti dovoljno otvorena i razumljiva za e, građane, a da samim tim ne kršimo prava trećih zemalja koji razmjenjuju i tretiraju informacije prema njihovim pravilima. Možda bismo morali imati određeni zahtjev za pregovarače ovih sporazuma da se dogovore sa partnerima E, o transparentnosti jer je transparentnost za Europsku uniju jedan od preduvjeta za postizanje dobrih rezultata u ovom sporazumu, kao što je na primjer slučaj u TTIP-u, jer u TTIP-u na primjer ne znamo koje je stajalište Sjedine američkih država i to dovodi do određenog nepovjerenja, nesigurnosti, e, postavljanja pitanja od strane građana. Transparentnost jednostavno mora u određenom trenutku postojati i mora biti u mandatu pregovora. Na taj način ćemo se i mi pravno obvezati na transparentnost i pregovori će biti mnogo otvoreniji od samog početka i samim tim ćemo vratiti povjerenje od strane građana u naš rad. Hvala, gospodin Vohner. Sorry. I shall make it as uh, as possible. Um,